E Dobar dan poštovani kolege i kolegice. Otvaram zasjedanje. 1. srpnja nakon preporuke savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika odlučio sam nametnuti sankciju gospodinu Zahradilu zbog nepoštivanja obveza prijave iz članka 3. stavka 3 članka četvrtog stavka drugog e, kodeksa o ponašanju što je eventualno dovelo do sukoba interesa. Kazna se sastoji u opomeni i dostavili smo 7. srpnja odluku dotičnom zastupniku sukladno članku 77. poslovnika. Zastupnik ima vremena dva tjedna od dostave kazne da uloži žalbu protiv takve kazne uredu predsjedništva parlamenta. Prije nego što započnemo sa raspravom, objavit ćemo rezultate glasovanja od jučer, dakle i prvoga kruga najaviti prvog krug glasovanja za danas. Sljedeći su rezultati glasovanja od jučer. Kada je riječ o konkretnim odredbama za upućivanje vozača u cestovnom prometu, amandman 5 odbijen, amandman 28, 6 i 7 odbijeni, amandman 29, 8, 10, i 11 odbijeni, i 10, 9 i 30 odbijeni, amandman 31. odbijen, amandman 12. i 32. odbijeni, amandman 13. i 33. odbijeni.

odbija, amandman 21. se odbija, amandman 22. se odbija, amandman 40. se odbija, amandman 24. se odbija, 25. se odbijaju, 26. se odbija, amandman 3. se odbija, amandman 4. i 27. se odbijaju. Zatim, najduža razdoblja vožnje minimalne sanke te razdoblje odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa. Amandman 10. se odbija, 11. se odbija, amandman 4. se odbija, amandman 12. se odbija, amandman 13. se odbija. Amandman 5. se odbija, 6. se odbija, 7. se odbija, amandman 8. se odbija. Amandman 14. se odbija, Amandman 15. se odbija, 16. se odbija, 17. se odbija, 18. se odbija, 19. se odbija, deveti se odbija, amandman deveti drugi dio se odbija, amandman treći se odbija. Zatim, prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa. Amandman 7. i 17. se odbijaju, osmi i 18. se odbijaju, 9. i 19. se odbijaju, amandman prvi se odbija. 10. i 20. se odbijaju, 11. i 21. se odbijaju, 22. se odbija, 12. prvi dio se odbija, 12. drugi dio se odbija, 23. se odbija, 24 se odbija, treći i 14. se odbijaju, amandman četvrti se odbija, amandman 5. se odbija, 15. se odbija, amandmani 6. i 16. su odbijeni. Zatim, Zaštita financijskih interesa Europske unije, borba protiv prijevara, godišnje izvješće za 2018. godinu. Amandman 14. se usvaja, 18. se usvaja, 18. u drugom dijelu se usvaja, 23. se usvaja, 52. se usvaja, 53. se usvaja, 57. se usvaja, 58. se usvaja. 61. se usvaja, 62. se usvaja, 63. se usvaja, 63. drugi dio se usvaja, 64. se usvaja, 65. se usvaja, 66. se usvaja, 69. se usvaja, 111. stavak se usvaja. Zatim stajališta vijeća o posebnim odredbama koje se e, tiču upućivanja vozača u sektoru cestovnog prometa i e, zahtjeva za provedbu. Zatim dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa. Zatim prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa. Niti jedan amandman nije usvojen. Nisam zaprimio druge zahtjeve sukladno članku 67. poslovnika, dakle proglašavam da su stajališta vijeća usvojena i da se s time povezani akti smatraju usvojenima. Prelazimo sada na e, prvi krug glasovanja za danas. Dakle, glasovat ćemo o predmetima koji su naznačeni u dnevnom redu. Prvo glasovanje će biti otvoreno od 9 sati i 15 minuta do 10 sati i 30 minuta i glasovanje će se odbiti istim načinom kao i jučer. Sa glasovanja su poimenična. Zastupnici mogu provjeriti svoje glasove i rezultate glasovanja u dokumentu koji će biti objavljen na e, web stranici plenarne sjednice parlamenta. Obrazloženja glasovanja mogu se podnijeti napismeno i prihvaćamo samo najveću duljinu obrazloženja od 400 riječi. Dakle, sada objavljujem početak glasovanja. Imate vremena do 10 sati i 30 minuta. Rezultate ćemo priopćiti u 14 sati i 15 minuta. Eh, e Poštovani kolege, evo samo vas molim za malo pozornosti. Imam jedno priopćenje, jer kao što znate, u Hong Kongu je prošloga tjedna stupio na snagu novi zakon o nacionalnoj sigurnosti. Stanje je sve teže, sa svakim novim danom dolaze i vijesti o novim uhićenjima, zatvaranjima, nasilju, ne postoji više sloboda kretanja niti govora, u bibliotekama i školama čak su uklonjene knjige. Ovo je vrlo zabrinjavajući tog događaja koji se tiče i nas. Ja se divim i svi se sigurno divimo hrabrosti i odlučnosti građana Hong Konga, mnoge od kojih stavljaju na kocku vlastitu slobodu ustajući u obranu demokratskog, otvorenog i slobodnog društva. Ono što je nekad bio demokratski entitet e, gdje su vladale vladavina prava i ljudska prava i gdje je postojala velika autonomija sada je ugrožen. Kao europski zastupnici moramo iskazati solidarnost i zauzeti stajalište protiv podrivanja ovih sloboda i protiv sve veće autoritarnosti koja se pojavlja na obzoru i mislim da e, prenosim osjećaje sviju pozivajući kineske vlasti da poštuju međunarodno preuzete obveze i temeljne slobode. Hvala vam. Imat ćemo kratku stanku, a onda nastavljamo prema dnevnom redu. Hvala.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 mm Good morning everybody. We are starting now with the debate. Hvala. Započinjemo sa raspravom. Prema dnevnom redu imamo zajedničku raspravu o izjavama potpredsjednika Komisije i visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i pozdravljamo ga ovdje u dvorani. I to su izjave o tri međusobno povezane teme godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2019. godinu, stabilnost i sigurnost u istočnom sredozemlju i negativna uloga Turske i stanje u Bjelarusu. u ovoj raspravi nećemo prihvaćati plave kartice, niti će biti spontanog javljanja za riječ. E, predsjednik komisije, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnost u politiku ima riječ. Izvolite, gospodine Borelj. Dakle, evo izjave o izvješću o ljudskim pravima za 2019. godinu. Izvješće izdvaja važnost e, veze između ljudskih prava i okoliša. I to je potvrđeno svjedočanstvima aktivista za ljudska prava u čitavom svijetu. 2019. godine 77% aktivista za ljudska prava e, se bavilo i pitanjima zaštite okoliša, što su važna i gospodarski značajna pitanja. Borili su se protiv e, otimanja zemljišta, što je ključno pitanje i mi trebamo pojačati svoje napore u ovom smislu. Izvješće također ističe vezu između digitalne pretvorbe našeg društva i ljudskih prava te demokracije. Nove tehnologije donose prilike za promicanje demokracije i ljudskih prava, a također stvaraju i nesigurnost i predstavljaju određeni izazov. Mi moramo predvoditi u takvim tehnologijama i također i u razmatranju etičkih pitanja umjetne inteligencije. Ove godine obilježavamo 25. obljetnicu Pekiške deklaracije o, ravnopravnosti spolova, no nažalost prema statistikama UN-a jedna trećina žena u čitavom svijetu trpi neki oblik nasilja u svom životu natoč tome što se oslanjamo toliko na žene u njihovim e, ulogama, učiteljica, bolničkih sestara i slično, žene su pretrpjele velike posljedice pandemije. Također, osim toga, uvaženi zastupnici, imamo i dobre vijesti u pogledu napredovanja zaštite ljudskih prava i demokracije. Evo, treba izvojiti ovdje u odluku Čada da ukine smrtnu kaznu, odluku Sierra Leona o ukidanju zabrane djevojčicama da polažu, e, pohađaju školu. E, zatim je u Šilanki dječji rad pao za 1%, e, više od 60 tisuća djece je manje u području dječjeg rada nego što je to bio slučaj prije deset godina. Dakle, polako, ali usreno napredujemo na ovom području. Neka e, društva u e, Šilanki, Gambiji i e, Zambiji su poduzela demokratska poboljšanja. Od Otpor diktatorima također je bio u porastu 2019. godine. Ja bih rado rekao još i više o ovom izvješću, ali u skladu sa dnevnim redom moram prijeći sada na drugu točku, a to je stabilnost i sigurnost u istočnom sredozemlju te negativna uloga Turske. Upravo sam se vratio e, sa intenzivnog dijaloga u Turskoj i na Malti. Prošloga tjedna sam e, posjetio Grčku i Cipar i pokazao e, solidarnost Europske unije na dijelu i jasno je da stabilnost i sigurnost na sredozemlju zahtijevaju naš zajednički angažman. Godine sukoba u Libiji i Siriji su imale snažan učinak na ovu regiju i također one utječu na naše interese i na našu sigurnost kada je riječ o migraciji, terorizmu i političkim nestabilnostima koje sežu od Sahela do Bliskog istoka. Turska je također zahvaćena ovim događajima i e, sudjeluje u sukobima u Siriji i Libiji, zapravo je jedan od najvažnijih aktera u tim sukobima. Imamo razlike u mišljenjima kada je riječ o turskoj prisutnosti u Bliskom istoku i u Siriji i prošloga, e, prošle godine je e, vijeće strogo osudilo vojnu prisutnost Turske u Siriji, ali isto tako moramo i prepoznati one točke gdje se naši interesi podudaraju. Turska je pokazala solidarnost i veliku dušnost prema 3,5 milijuna sirijskih ibjeglica i također je pružila prekograničnu humanitarnu pomoć onima koji su bili zahvaćeni sukobima. Moramo izraziti žaljenje zbog nedavne odluke Vijeća sigurnosti da ne pristupi otvaranju E, granica kako bi se omogućilo pružanje humanitarne pomoći. U Libiji moramo bolje surađivati kako bismo pokrenuli politički proces i na to sam podsjetio i jučer u svojem izlaganju pred Vijećem sigurnosti UN-a kada sam naglasio važnost berlinskog procesa i ja ću se i dalje zalagati za provođenje embarga na oružje UN-a. I Također ćemo nastaviti izbliza pratiti sumnjive e, protoke robe bez obzira na njihovo porijeklo i odredište. Također je Turska pokazala i e, asertivnost e, kada je riječ o potpisivanju pomorskog memoranduma o razumijevanju sa Libijom u ovim pitanjima. Poslali smo jasne poruke Turskoj. Odlučno ćemo štititi načela vrijednosti, granice i suverena prava zemalja članica i nastavit ćemo raditi na političkim rješenjima za Siriju i Libiju. Turska je važan partner, e, zemlja kandidat e, i saveznik u NATO-u, a sadašnji negativan trend u našim odnosima, kao što smo mi rekli prije nekoliko dana u Ankari, naši turski kolege, Dakle, sadašnji negativni trendovi u našim odnosima moraju se zaustaviti, moraju se preokrenuti čak. Takvi odnosi ne utječu povoljno na stanje na sredozemlju, ono će se poboljšati samo e, iznalaženjem e, kompromisa i dijalogom i o tome sam razgovarao sa svojim e, turskim e, kolegom tijekom svojeg posljednjeg posjeta i naglasio sam da postoje zajednički interesi na kojima možemo graditi odnose. U ponedjeljak na sastanku ministra vanjskih poslova razmotrit ćemo moguće korake. I posljednje i treće pitanje je Bjelarus. Na početku ću odmah iznijeti najnovije događaje i želim vas uvjeriti da pozorno pratimo situaciju na terenu u, kontekstu predsjedničkih izbora zabrinjava nas e, ograničavanje slobode okupljanja i slobode govora i također napadi na novinare i prosvjednike i također napadi na vodeće kandidate oporbe. Treba to obustaviti, treba uspostaviti temeljne slobode, a svi kandidati trebaju se moći pozvati na sva građanska i politička prava. Mi smo pozvali Bjelarus da e, osigura mirne izbore i reagirali smo na nedavni tijek događaja pozivajući na trenutačno i bezuvjetno puštanje svih arbitrarno uhićenih osoba i također ćemo na sajti izbili zapratiti kampanju i izbore kako bismo jačali e, temeljne slobode u Bjelarusu koji je jedini put ka blagostanju za njihove građane. Bjelarus je e, pokazao da želi aktivno sudjelovati u našem partnerstvu. Imamo opipljive koristi za um, građanje Bjelarusa, naročito sporazum o facilitaciji viznog režima koji je stupio na snagu 1. srpnja Belarus je e, kvalitetan trgovinski partner i nastava takvih odnosa je e, u našem zajedničkom interesu i također treba vidjeti kako poboljšati standarde u pogledu zaštite okoliša i klimatskih promjena jer je to ključno za sve europljane u osutnosti pravnog obvezujućeg okvira o ženama zaključci o prioritetima u našem partnerstvu su važan cilj i e, smatram da smo dogovorili važan niz prioriteta što uključuje ljudska prava i nuklearnu sigurnost što će nam e, osigurati veću transparentnost i e, veću odgovornost u našim odnosima. Evo, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, trebamo ostati otvoreni prema daljnjem e, razvoju odnosa sa Bjelarusom i trebamo i dalje pružati potporu suverenosti i neovisnosti Bjelarusa. No, to se može jedino zasnovati na pozitivnim koracima u području demokracije, vladavine prava, ljudskim pravima i temeljnim slobodama. I to me vraća na moje početne riječi Dakle, predsjednički izbori 9. kolovoza bit će važni za zacrtavanje našeg daljnjeg puta i kako bismo i bolje definirali naše međusobne odnose. Hvala vam na pozornosti. Hvala gospodine potpredsjedniče i sada otvaramo krug govornika u ime klubova zastupnika sa gospodinom Weberom u ime EPP-a. Hvala, gospođo potpredsjednice. Gospodine Borelje, evo želim se nadovezati na vaše početne riječi. Naš povezuje mnogo sa Turskom, imamo zajedničke ekonomske interese, zajedničku povijest i također smo saveznici u NATO-u. Mnogi Turci žive u Europi i mnogi europljani u Turskoj i naravno E, Turska se stalno angažira u rješavanju pitanja izbjeglica. Ali očito se nešto mijenja i zato e, je klub epp p-a zatražio ovu današnju raspravu jer nas to zabrinjava, naročito stalni napadi turske vojske na granici i također e, ilegalna bušenja i aktivnosti u Libiji gdje je e, Turska ušla u sukob sa e, francuskim plovilima i također je pod pritiskom i civilno društvo i osim toga imamo izostavljanje migranata na vanjskoj granici. Turska se udaljava od vrijednosti Europske unije i moram reći da su Nikos Anastasijatis i Krijakos Mitsotakis na turskoj granici preuzeli za nas odgovornost naročito u veljači e, kada je došlo do napada na ilegalne imigrante i to je postalo tada očitim i, i oni se ne, se ne dopuštaju da ih e, Erdogan odvrati od toga. E, to nisu grško-turski, nego su to europsko-turski problemi, niti su to ciparsko-turski problemi. Dakle, ne smijemo prepustiti te dvije zemlje samima sebi. Poruka predsjednik, predsjedniku Erdoganu jest da je Europa spremna na partnerstvo, ali treba nam partner koji će surađivati s nama. Europska unija nije naivna i mi imamo također mogućnosti za reakciju i Carinska unija kojoj koja je doista važna za Tursku je jedno od tih sredstava kojima se možemo poslužiti. Također, pregovori o pristupu su bili pogreška zato jer je došlo do velikih e, pogrešnih poteza sa strane Turske. Zato trebamo zaključiti ovo poglavlje i otvoriti novo poglavlje partnerstva o kojem ćemo razgovarati. Dakle, moramo oblikovati novo partnerstvo sa e, Turskom i nadamo se da je Ankara za to spremna. Hvala zastupniče Weber. Ja sada u ime SID-a zastupnica Santos. Izvolite. Um- Hvala lijepo visoki predstavniče. Danas e, raspravljamo o još jednom godišnjem izvješću o ljudskim pravima za 2019. godinu. Nažalost, ne možemo temeljem ovog izvješća zaključiti da se stvari mijenjaju nabolje, mijenjaju se ali sporo. Usprkos tome, moramo reći da ovo izvješće nije tek jedno od brojnih izvješća. Iz godine u godinu čujemo priče žrtava nasilja, autohtonih naroda koji su istirani sa svoje zemlje, političkih zatvorenika, aktivista koji se bore za ljudska prava, koji se procesuira, ušutkuje, ubija. To je priča onih ljudi koji su bili izloženi mučenju i nečovječnom postupanju. To su priče ljudi koji bježe od rata, progona, i drugih nedaća i vrlo često stradaju u pokušaju da dođu u Europu, da prijeđu granice, a samo žele ostvariti bolji život u sigurnosti i dostojanstvu. To je priča milijuna ljudi koji traže pravdu i traže da se poštuju ona prava za koja se mi zalažemo i za koja želimo da budu univerzalna. To je priča ljudi koje više zanima što ćemo poduzeti sutra nego što govorimo danas na nama je da beskompromisno branimo multilateralizam i vrijednosti Europske unije, da se borimo protiv nekažnjivosti. Moramo braniti Međunarodni kazneni sud od sramotnih napada kojima je izložen. Moramo provesti europski sustav sankcija protiv e, počinitelja e, i kršitelja ljudskih prava. Treba nam mehanizam dubinske analize na način da proizvodi koji se proizvede kršenjem ljudskih prava i ekoloških prava ne dođu na naša tržišta. Moramo imati sustav azila koji će poštivati e, temeljne vrijednosti Unije. Zastupnica Rodriguez Ramos, izvolite. Hvala. Gospodine visoki predstavniče, vrlo je važno da danas čujemo predstavljanje ovih izvješća. Vi ste spomenuli neka od najvažnijih neke od najvažnijih aspekata ovoga izvješća. Htjela bih samo istaknuti da prepoznajemo činjenicu da Klimatske promjene i gubitak biološke raznolikosti predstavljaju veliku opasnost za čovječanstvo. 2019. godina bila je vrlo loša, a bila je vrlo pozitivna za populiste. Populisti koji rade na slabljenju demokracija i ugrožavaju ljudske slobode i ljudska prava. Slabljenje naših demokracija događa se iznutra, kao što smo vidjeli na način da se koriste demokratske institucije za uspostavu autokratskih režima. To smo mogli i sami iskusiti, bilo je napada na slobodu medija. Mi kao demokratska snaga ne smijemo dopustiti zastrašivanja i vrijeđanje novinara. To ne može postati normalno moramo se tome snažno suprotstaviti. Želimo Europu koja će aktivnije braniti ljudska prava. Više nego ikada do sada moramo poduzeti sve kako bismo obranili multilateralizam i pravni poredak. Visoki predstavniče, moramo olakšati i provedbu agende do 2030. godine, posebno cilja broj 16. Trebamo poduzeti sve što je moguće kako bi naša društva bila pravednija, trebamo promicati sustav koji se temelji na poštivanju prava i e, također se trebamo boriti protiv prisilnih e, premještaja. Hvala gospođo Rodriguez. Gospodin Berg. Gospođo predsjedateljice, veliki, visoki zastupniče, ovo, je, ovo izvješće pokazuje različite aspekte cijeloga svijeta, ali meni se čini da ova rasprava se odvija u vakuumu Najveća humanitarna katastrofa u današnjem svijetu sada se događa u Jemenu. Žene i djeca su izloženi napadima različitih e, paravojnih skupina i izloženi su i lošim sanitarnim uvjetima zbog kojih kruže razne bolesti. Osim e, toga imamo i različite sukubljene strane u Jemenu koji dovodi do kaosa. A malo se čita o tome. Također e, imamo, e, prebacili smo problem na Saudijsku Arabiju i na UN. U ovom e, parlamentu i u samim odborima se praktički ne razgovara o tome. Govori se o vjerskoj slobodi, ali ne govori se ništa o progonu kršćana u zapadnoj Africi koji su progonjeni samo zato što su kršćani. Osim toga, treba reklo se pomoći ženama u e, e, Afganistanu, ali rečeno je da je ta e, pomoć uvjetovana razvojem političke situacije. Žene se moraju moći samo odrediti, tako je rečeno, ali ipak vidimo da dolazi do svakodnevnog progona žena, čak i pogubljenja i tim se temama moramo pozabaviti i to neprisrano na političkoj razini i moramo osmisliti načine za zaštitu najslabijih. Hvala i u ime zelenih e, riječ ima zastupnica Neumann. Izvolite. Gospodine Borel, dragi kolege, bili smo u siječnju ove godine tu e, i u rezoluciji parlamenta o ovome izvješću apelirali smo na komisiju vijeće da uspostavi koordinirani sustav za izdavanje viza aktivistima za ljudska prava. Međutim, ništa se nije dogodilo. Čak i gore, kada sam postavila pitanje o tome Europskoj komisiji u Ožujku, dobila sam sljedeći odgovor. Komisija nije svjesna sustavnih problema s kojima se suočavaju aktivisti za ljudska prava kod ispunjavanja e, nužnih uvjeta za ulazak u zemlju prilikom izdavanja viza. Je to istina? Ja sam e, trebala 15. listopada jedan aktivist e, LGBTI-a je trebao govoriti za okolim stolom ovdje u Briselu, međutim nije dobio vizu iako se prijavio za to. Sutra će morati izaći pred sud u Turskoj zbog organiziranja nenasilnog prosvjeda LGBT zajednice u Turskoj. Ako želite dobiti vizu, morate biti e, u braku, morate imati čistu evidenciju, a aktivisti za ljudska prava koji žive u represivnim režimima vrlo često ne mogu ispuniti te kriterije zbog posla kojim se bave, zbog onoga što rade i u čemu ih mi ohrabrujemo. Komisija govori da ne postoje nikakvi sustavni problemi. Gospodine Borel, vi znate da su aktivisti za ljudska prava naši partneri. Bez njih mi ne možemo postići ništa u promicanju ljudskih prava u svijetu. Prostor za njihovo djelovanje se sužava. Naše vlastite politike za izdavanje viza dodatno sužavaju taj prostor. Tako da apeliram na vas da stanete na kraj toj nepravdi te da usvojite priručnik o vizama kako bi oni mogli putovati, uspostavljati kontakte i dolaziti na konferencije. Uloga Europske unije zaštititi i podržavati aktiviste za ljudska prava, a ne im otežavati djelovanje. Hvala lijepo. Sada riječ ima gospodin Rusen iz ECR-a, izvolite. Hvala. Ja neprestano dobivam poruke na mobitelu vezano uz napade, zastrašivanja i ponekad i smrtne slučajeve i to isključivo zato što smo kršćani. Jučer sam dobio jednu poruku o jednoj ženi koja je ubijena u Indiji dok je prikupljala drvo u šumi i vjerojatno su je ubili ekstremisti. Iza nje ostalo je četvero djece od 6 do 12 godina. Neproduživanje mandata europskog e, poslanika za slobodu vjera doista postavlja brojna pitanja. Drago mi je da je komisija revidirala tu odluku i da će ta osoba moći ponovno zauzeti svoju dužnost. On je sada neophodniji nego ikada. Važno je da kako da ta osoba ima na raspolaganju odgovarajuće suradnike i resurse. Do sada je ta služba bila vrlo mala i nadam se da će mi komisija moći pružiti neka jamstva i s tim u vezi. Sloboda vjeroispovijesti prema mom mišljenju nije dovoljno stavljena u središte djelovanja, tu ima mnogo posla. E, potrebno je da se vrši pritisak kod sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini u onim zemljama gdje se vrši represija nad slobodom vjeroispovijesti. Trgovina je dobra stvar, ali vjeroispovijest je važnija. Kao, mi kao Europski parlament ne trebamo kljevati da vršimo pritisak na Europsku komisiju u tom e, smislu. Gospodin Urban Krespo, izvolite, iz Ujedinjene ljevice, hvala. I hvala i vama, gospodine Borel. 2019. godine Evropska unija je rekla da se nalazi u vodećoj poziciji što se tiče promičbe ljudskih prava u svijetu. To je godine kada smo potpisali sporazum o Mercosuru zajedno s gospodinom Bolsonarom koji uništava amazonsku prašumu i e, šteti autohtonim e, narodima na tom području. Europski parlament je odbacio rezoluciju kojom smo tražili da se nastavi sa operacijama potrage i spašavanja na sredozemlju. To je također godina kada je potpisan sporazum s Marokom e, koji je obuhvatio okupirano područje Sahela. To je godina i kada su se počele ignorirati ljudska prava eh, u odnosima između Sirije i Turske. Mislim da mi trebamo početi davati primjer i na odgovarajući način uključiti ljudska prava u trgovinske sporazume. Moramo se pobrinuti da se poštuju u sporazumu na sredozemlju, ali i na teritoriju Europske unije. Hvala. Hvala. Gospodin Kastaldo nije u vječnici, pa dajem riječ gospodinu Lopez Hilu iz EPP-a. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, visoki predstavniče. Izvješće o kojemu danas razgovaramo obilježava kraj programa Europske unije za ljudska prava do 2019. godine. Jedan od ciljeva tog programa bio je borba protiv mučenja. Jedan od instrumenata za postizanje toga cilja jest dijalog sa brojnim zemljama. Mi smo između ostalog imali dijalog sa Kubom još ranije kada je ustanovljeno da e, se tu nalaze i neki slučajevi koji se mogu opisati kao ropstvo. Jedan od ciljeva je također promicanje demokracije i vladavine prava u svijetu. 2015. godine provedene su brojne misije za promatranje izbora koje mogu pomoći, koje su pomogle u Venecueli kod praćenja izbora. E, sadašnji režim je pozvan na odgovornost i osnažena je participacija političkih stranaka. Moramo koristiti sve instrumente koje su nam raspolaganju kako bi se demokracija vratila u zemlje e, gdje ne funkcionira dobro. Hvala. Zastupnica Arena ima riječ. Hvala. Gospodine visoki predstavniče, prije covid stanje ljudskih prava je u mnogim zemljama na svijetu bilo e, sve gore. Pandemija je još e, pogoršala situaciju u tim zemljama, a najviše kada je riječ o ugroženom stanovništvu. Prije covida mladi su pokušali prosvjedovati, međutim za vrijeme karantene to je ugušeno kao što je pokret pro demokracija u Hong Kongu i isto tako i neki pokreti u Libanonu i Čiliju. Ti pokreti zapravo ukazuju na vrlo ozbiljne probleme E, to smo vidjeli i u SAD-u gdje smo imali pokret Black Lives Matter kao i u Europi. Krajnji je trenutak da Europska unija razvije solidnu i ambicioznu politiku za ljudska prava i drago mi je da ćete uvesti novi mehanizam sankcija koji će pomoći e, da se bolje nosimo sa tim slučajevima kršenja ljudskih prava. Međutim, potrebno je veća dosljednost u svim našim politikama. Europske politike trebaju poštivati osnivačke ugovore, konkretno članak 21. Bilo da je riječ o trgovinskoj, humanitarnoj, razvojnoj, klimatskoj ili nekoj drugoj politici, sve one moraju poštivati isto načelo, a to je do not arm. Niti jedna europska politika ne smije poticati, ohrabrivati slabljenje ljudskih prava bilo gdje u svijetu. To nam je potrebno da imamo ambicioznije propise koji će više uključiti u naše aktivnosti civilno društvo. Moramo se također boriti protiv nekažnjenosti e, u, na način da pružimo podršku Međunarodnom kaznenom sudu. Hvala. Gospodin Andrews. Hvala. Visoki predstavniče, želim iskoristiti ovu priliku i pozvati vas da imenujete posebnog izaslanika za sukob u Siriji. Znam da postoji izaslanik UN-a, međutim mi nismo UN. Čini mi se da je to jedini način da se tamo postigne održivi mir. Ne možemo to prepustiti Rusima. Zbog ljudi koji tamo žive. Kao što znate, sutra će se će isteći rezolucija kojom se daje humanitarna pomoć milijunima ljudi zbog veta koji je uložen. Ja radim za, ja sam četiri godine radio za humanitarne organizacije u Siriji i moram reći da se doista stidim zbog toga što međunarodna zajednica nije u stanju zaštititi te ljude od kemijskih napada, prinudnih nestanaka i napada na civilnu infrastrukturu. Sad se više nije u mogućnosti niti dostaviti humanitarna pomoć. Apeliram na vas da imenujete posebnog izaslanika koji bi mogao početi raditi na uspostavi održivog mira u Siriji. Hvala. Gospođa Tovaljeri. Hvala, gospođo predsjedateljice. Sigurno je pohvalno što Europa prati zaštitu ljudskih prava u svijetu, ali trebala bi istraživati i prijavljivati kršenja ljudskih prava koja se događaju na vlastitom terenu, na e, terenu Europske unije. I to su kršenja koja e, rastu na, u velikoj mjeri naročito zbog e, ženske genetske mutilacije od kojih imamo tisuća slučajeva u Europi. Zatim e, prisilni brakovi među maloljetnicima i također e, nošenje vela protiv čega se bore žene u Iranu, a da o tome međunarodna zajednica ne progovara ni riječi. Trebamo prijavljivati i e, gušiti takve pojave u e, našoj Europi jer ne smijemo više to odlagati jer vlade moraju pokazati veću odlučnost u tome koja do sada nažalost nije bila prisutna. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Hautala, izvolite. Dear Poštovana predsjedateljice, uvaženi visoki predstavniče, u godišnjem izvješću o ljudskim pravima niz aktivnosti i inicijative koje se tiču ljudskih prava i poslovanja je potrebno pohvaliti. No, određena prava koja nisu pravno provediva nisu niti stvarna. Dakle, niza godina naprednog rada u parlamentu i od strane građanskog društva konačno ćemo vidjeti da sve veći broj država članica sve više prihvaća činjenicu da je potrebno obvezno zakonodavstvo što se tiče ljudskih, ljudskih prava a, na temu poslovanja. Povjerenik Didier Reindis se povezao, pa se obvezao na jednu inicijativu o obvezama za poduzeća koje funkcionira u području Europske unije na dužnu revnost. I predsjedništvo vijeća Njemačko se posvetilo također jednom europskom akcijskom planu što se tiče ljudskih prava i poslovanja. To je nešto što već predugo čekamo jer Europska unija je doista godinama pokušavalo to dobiti usvajanje akcijskih planova, ali nažalost u Finskom postoji jedna izroka, a to je da postolareva žena uvijek ima najlošije cipele. Dakle, mi možemo samo pozdraviti stvari koje se ipak na kraju krajeva i ostvare. Također možemo vidjeti da je pravo doba da bi Europska unija pokušala počela sa značajnim doprinosom u međunarodnim pregovorima što se tiče poslovanja ljudskih prava te da doprinese radu UN-a. Dakle, molimo da države članice vam daju mandat da se započne s ovim pregovorima. Hvala vam, e, zastupnik Pigdemon. Hvala vam lijepa. Europska unija je posvećena obrani ljudskih prava, no kako bi bila učinkovita, Europska unija mora imati i moralni autoritet koji nema. Nema ga zbog toga što Europa primjerice također provodi proizvoljna hapšenja u državama članicama poput Španjolske. I zbog toga njezin trud nije vjerodostojan kada se radi o trećim zemljama. Spomenuli ste i Tursku, kada je prije godinu dana turski režim odlučio ukloniti karskog gradonačelnika iz službe. Ministar unutarnjih poslova je to opravdao sa presedanom što je Španjolska uklonila katalonske i baskijske izabrane političare, koji su također uklonjeni sa vlasti bez ikakvih procesa. Nadalje, nisam uspio u izvješću naći bilo kakvo konkretno spominjanje progona Kurda. Baš nasuprot tome, ono što se događa u drugim izvješćima o ljudskim pravima, poput onome od Human Rights Watcha, zapravo vraća pravo Europi da o tome govori. Disidenti diljem svijeta bit će vam gospodine Borel zahvalni ukoliko ovo učinite. Zastupnik Milan Mon. Hvala vam gospođo predsjedateljice, zahvaljujem visokom predstavniku na izlaganju. Poštovanje ljudskih prava je jedna od karakteristika Europske unije i njenih država članica, no očito moramo pomno pratiti tu dimenziju i potaknuli bismo službu za vanjsko djelovanje da nastavi sa svojim radom i promicanjem poštivanja ljudskih prava diljem svijeta. One zemlje koje uvažavaju prava i vladavinu prava su one koje poštuju međunarodni poredak koji se temelji na miru, a to mi kao europljani želimo. Prošlo, prošlom prosincu Vijeće za vanjske poslove je dogovorilo da će uspostaviti sankcije u slučajevima kršenja ljudskih prava, što je očito nešto što je također izneseno u prioritetima njemačkog predsjedanja. Volio bih čuti više detalja o ciljevima na kojima radimo u tom smjeru te kako možemo poboljšati mehanizme i kako bismo proveli ove sankcije jer ne možemo ponoviti greške iz prošlosti. Zastupnica Valat. Tijekom ove minute usredotočit ću se na Tursku jer ona stalno krši međunarodno pravo i destabilizira time cijelu regiju. Dok mi ovdje razgovaramo, o Turska zauzima više područja sjeverne Sirije i tamo terorizira vjerske manjine poput Kurda. Turska se jednostrano upliče u građanski rat i mi moramo e, također zaštititi naše europske članice Grčku i Cipar. Turska pokazuje e, kako jedna e, zemlja sa unutarnjopolitičkim problemima nastoji te zanemariti agresivnijom vanjskom politikom i destabilizira pri tome cijelu regiju. Osim toga, ljudska prava koja zahtijevamo trebamo također i sami čuvati na našim vanjskim granicama i samo tada možemo također vjerodostojno tražiti zaštitu ljudskih prava i na međunarodnoj razini. Hvala. Sljedeća ima riječ zastupnica Tum. Hvala. Poštovani kolege, pozdravljam uveliko ovu e, raspravu koja pokazuje da se naša unija temelji na vrijednostima i uvelike se slažem s onime što je većina kolega već rekla, no drugo bih stvar rekla. Tijekom 2019. Europska unija je govorila u više navrata o pitanjima manjina. Tijekom sastanka e, UN-a Europska unija također razgovarala sa posebnim izvjestiteljem o manjinama. U forumu manjina Europska unija se javila na temu obrazovanja, jezik i ljudska prava manjina. Imali smo također i Europski regionalni forum koji je organiziran u ovom domu i uz sve te sastanke u godišnjem izvješću govore da Europska unija istaknula svoje politike o slavljenju prava manjina, jezičnih različitosti i kulture. No da li doista to i poštojemo. Pitanje manjina je prioritet, no da li smo raspravili o slučajevima stotina tisuća osoba bez državljanstva u graničnim državama? UN također određena prava pokušava priskrbiti manjinama, no ne bavimo se dovoljno tim pitanjem. Ja želim da mi intenzivnije sudjelujemo u nizu platforma za manjine i da drugima kažemo što

Gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege, danas e, bih e, htjela istaknuti nešto vrlo važno. Predložila sam rezoluciju predsjedniku Europskog parlamenta koji bi nam omogućio da se pomirimo sa našom zajedničkom povješću vezano uz prekomorske teritorije i ljude koji su bili žrtve robstva. Ne smijemo zaboraviti niti suvremeno ropstvo ja ovdje predstavljam prekomorske teritorije u Europskom parlamentu. Borba protiv ropstva i trgovine ljudima je također važna i u suvremenom kontekstu. Moramo progovoriti o neoliberalnom sustavu Nepravda koja je počinjena negdje u svijetu predstavlja prijetnju pravdi svugdje u svijetu. Mislim da trebamo odati počast svima koji su bili žrtve ropstva i trebamo graditi budućnost bez diskriminacije. Evropski narodi moraju biti slobodni i ravnopravni. Dragi e, građani Guadalupa, Martinika i Gajane, hvala. Hvala lijepo, sljedeći govornik. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice, visoki predstavniče gospodine Borel, dragi kolege. Demokracija je napadnuta, vladavina prava se kreću unazad, a prava pojedinaca se potkopavaju. Vidimo sve snažnije autoritarne režime, poput one u Kini ili Rusiji. Kada kažemo da Europska unija mora djelovati kako bi zaštitila ljudska prava, to mora značiti da Europskoj uniji moramo također dati određene potrebne alate. To znači pak da moramo uvesti globalne sankcije što se tiče ljudskih prava što je prije moguće jer oni koji krše ljudska prava moraju se suočiti sa sankcijama. Europska unija mora zaštititi borce za ljudska prava koji riskiraju svoje živote za slobodu drugih i moramo se pobrinuti da uklonimo pravo jednoglasnosti u vijeću što se tiče ljudskih prava kako bi se glasnije čuo glas pobornika ljudskih prava. Ako mi ne zaštitimo i ne djelujemo po tom pitanju, tko će to drugi učiniti? Hvala vam lijepo, zastupnik Angel, sljedeći ima riječ. Poštovani visoki predstavniče, pozdravljam trud Europske komisije i većine država članica što se tiče globalnog promicanja prava LGBT zajednice rodne jednakosti. Komisija mora i dalje osnaživati zagovaranje, govaranje, promicanje ovih vrijednosti, da li kroz financijsku ili političku aktivnost, oboje je važno. A sada je to čak toliko važno jer se moramo boriti protiv diskriminacije i međunarodno organiziranih e, pokreta protiv ovih zajednica. Pozdravljam rad Europske unije u međunarodnim forumima koji brane rodnu jednakost i LGBT i zajednicu, no predvoditi znači predvoditi primjerom, jer u suprotnom gubimo svu vjerodostojnost. Pozivam vijeće, komisiju i ovaj dom da ne samo govori glasnije, već i djeluje što se tiče nedavnih e, događaja u nekim državama članicama, konkretno i e, zone bez LGBT i zajednica u Poljskoj i diskriminirajuće zakonodavstvo u Mađarskoj poput e, naspram međuspolnih osoba. Dakle, tražimo da budemo koherentni, vjerodostojni i promičemo dalje ljudska prava diljem svijeta te da potičemo borce za ljudska prava. Hvala vam. Podpredsjednik Kastaldo sljedeći ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani kolege. Visoki predstavnik u u svom uvodu rekao je da je pandemija COVID-19 eh, možda zauvijek promijenila naš svijet i naša društva. Htio bih eh, rado reći da je to obnovilo osjećaje humanosti i suosjećanja, ali u brojnim slučajevima eh, se ovu pandemiju instrumentaliziralo kako bi se gušilo dalje ljudska prava, kako bi se provodila cenzura i diskriminacija. Moramo se ponositi time što smo dijelom institucije koja ne smije se suzdržavati u dizanju glasa glasa za ljudska prava, čak i kada je naš sugovornik važan trgovinski i politički partner. Trebamo dakle snažno naglasiti da će Europska unija biti svjetionik u mraku i biti u prvim redovima u e, zaštiti e, ljudskih prava i demokracije. Trebamo također dići glas i u međunarodnim institucijama u obrani multilateralizma. Trebamo potpuno podržati Međunarodni kazneni sud koji je ponovno izložen neprihvatljivim napadima i od strane SAD-a. Osim toga, Unija treba iskoristiti iskoristiti sve instrumente protiv velikih prekršitelja kao što je učena prije treba poštovati preuzete obveze i uvesti što prije jedan globalan režim za zaštitu ljudskih prava. Hvala, riječ ima zastupnik Kelly. Hvala vam lijepo. Pozdravljam ovo izvješće. I smatram da je pokazano dobro vodstvo. Također bih izrazio zahvalnost imenu Gilmaru iz Irske koji sada radi u UN-u. I ovim raspravama vidimo u Irskom dolu i parlamentu da su potrebno da se ljudi zauzmu za one koji su u opasnosti. i novinari i žene i drugi diljem svijeta koji pate. To je skandalozno, vidjeli smo koliko je opresivan režim u Kini i mi se moramo zauzeti za te ljude zbog toga što smo često mi jedini snažan glas koji ti ljudi imaju. Hvala vam lijepo. Zastupnik zorin sljedeći ima riječ. Visoki predstavniče, poštovani zastupnici, izvješće o ljudskim pravima i demokraciji koje ovdje analiziramo predvidjelo je već situaciju u kojoj se danas nalazimo. To pokazuje koliko je važno slijediti multilateralan pristup osobito kada se bavimo socioekonomskim ili socijalnim problemima. Populizam se širi u svijetu i guši naše slobode. Europska unija zbog toga mora biti put ka dijalogu, multilateralizmu i ljudskim pravima. Imao sam samo minutu pa sam želio dati svoj osvrt na situaciju u e, Mozambiku, u provinciji Capo Delgado, gdje su ljudska prava ozbiljno ugrožena. Ugrožena zbog kombinacije slabog upravljanja, korištenja novih resursa, što se tiče prirodnog plina. Dakle, tu imamo i socioekonomske probleme, ali i vjersku netoleranciju, a multilateralan pristup bi ovdje mogao činiti razliku i pomoći nam da se pozicioniramo u svijetu. Treba nam europska zajednička aktivnost. Hvala. Hvala vam lijepo. Sljedeći govornik je zastupnik Lopez. Hvala predsjedateljice. Zahvalio bih e, visokom predstavniku na izvješću i njegovom cjelokupnom trudu. To se tiče ljudskih prava u svijetu, ne samo da nas zabrinjavaju, već i ističu pogoršanje određenih globalnih trendova, primjerice multilateralan sistem i različiti mehanizmi zaštite ljudskih prava koji su sve slabiji, međunarodno i humanitarno pravo i sve veće prisustvo onih koji smatraju da u ime većine mogu kršiti prava i onih koji za njih nisu glasali. Izvješće tu ističe određene grupacije, određena pitanja i moramo eh, se pozabaviti sustavnim kršenjima prava djece, žena, onih koji su najranjivije skupine, kao i migranata. Znamo da se neke od tih stvari događaju unutar naših granica, no rekao bih nešto o Latinskoj Americi i zabrinjavajućem čim vijestima o obojstvima boraca za ljudska prava ili za zaštitu okoliša ili e, vođa domorodačkih, dakle doista zajednički moramo nešto učiniti po tom pitanju u Europskoj uniji. Hvala vam. Prelazimo sada na dio rasprave koji se tiče e, Bjelarusa. Riječ ima zastupnik Kristoforu na jednu minutu. Hvala. Želimo suditi Tursku zbog prijetnji i napada na Grčku i Cipar, dvije države članice Europske unije, istovremeno ukoliko Europska unija ne poduzme učinkovite i odlučne poteze protiv Turske, sutra će biti prekasno i morat ćemo preuzeti za to odgovornost. Mi u Europskoj uniji, ukoliko smatramo solidarnost jednom od naših ključnih vrijednosti, možemo poduzeti samo jednu stvar, a to je zatražiti od država članica Europske unije da stave na raspolaganje snage Europske unije za zaštitu vanjske granice Europske unije u Grčkoj i Cipru. Ponosan sam što pripadam EPP-u koji štiti poziciju Grčke i Cipra. Podsjećam da je stajalište našega predsjednika gospodina Webera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 Dakle, najavio sam eh, zapravo na početku raspravu o, o Bjelarusu, ali zapravo eh, smo u usred rasprave sada o, eh, stanju u sredozemlju i o, ponašanju Turske, a sad ima riječ kolega Sanchez Amor na minutu i pol. La Gospodine visoki predstavniče Borel, Ovdje se radi o vrlo izazovnom odnosu i moramo biti vrlo jasni oko toga čime se ovdje bavimo. Što se ruske Tur, Turske tiče, pokušavamo uh, kompartmentalizirati stvari i ne gledati cjelokupnu sliku. Kad kada smo njoj nudili mogućnost da postane članicom ovoga kluba i moramo imati na umu da se radi o zemlji kandidatkinji. Dakle, usklađivanje Turske sa pravnom stečevinom Europske unije, situacija ljudskih prava, jasno nam je tu da postoji nedostatak povjerenja koji utječe znatno na sve aspekte naših odnosa. Odnosi su zamrznuti zbog kršenja ljudskih prava, a što se tiče viznog režima moramo imati na umu da ga se moramo pridržavati kako bismo napredovali. Što se VTO-a tiče i tu imamo određena pitanja kada Europska unija zatraži jedno, a dogodi se upravo suprotno, moramo razmotriti kako se stvari događaju, e, moramo ostati solidarni sa Grčkom na Cipru i pobrinuti se da se situacija riješi. Hvala. Hvala vam, zastupnik. Zastupnica Vautman sljedeća ima riječ. Hvala vam lijepo, poštovani predsjedniče, uvaženi visoki predstavniče. Imam pitanje za vas. Doista me zanima da li predsjednik Erdogan još uvijek želi pristupiti Europske uniji? Ne zanima li to vas? Pogledamo nedavne aktivnosti Turske. Idu u potpunosti suprotno svih europskih vrijednosti i interesa. Imamo nezakonite aktivnosti teritorijalnim vodama, kršenja bargana uz oružje, zastrašivanje saveznica NATO-a koji provode embargo na oružje Libiji, da ne govorimo o ruskim raketnim sistemima i proizvoljnim hapšenima aktivista za ljudska prava, sudaca, odvjetnika, novinara i na kraju, ne najmanje važno, neprestane ne ucijene da će otvoriti vrata ka Europi. I popis ide i dalje. Dakle, meni, visoke predstavniče, pristupanje Turske je Turska jest strateški partner i Europi i nato i susjed i vjerujem da je nužno imati snažno partnerstvo. No Turska se udaljava i udaljava od Europske unije. Ovaj parlament je bio jasan što se tiče njegova stava. Ovakva autoritarna Turska ne može se pridružiti Europskoj uniji. Zahvaljujem na vašem e, naporu i daljem radu na dijalogu s Turskom, no također vas tražim da budete vrlo otvoreni i jasni s Turskom. Ne može doći do poboljšanja, unapređenja odnosa u bilo kojem obliku dok god se njihove aktivnosti ne promijene i dok god Turska ne pokaže spremnost na ozbiljne reforme. Hvala vam mnogo i sretno. Hvala lijepo na minutu i pol zastupnica Marijani. Zastupnik. Gospodine predsjedavajući, visoki predstavniče, želim vas nešto pitati. Do kada ćemo tolerirati ovu situaciju? Europska civilizacija suočava se s jednom anomalijom na svojim vratima. Što je to taj Erdoganov režim? Radi se ili o uniji svih muslimana i o premoći Turske na sredozemlju. Austrijanci, e, Ciprioti, Srbi i mnoge drugi evropski narodi morali su se već od pada e, Konstantinopolisa nositi sa e, tim problemima. Mi zatvaramo vrata kada Albanija i Kosovo postaju turski protektorati na našem kontinentu. Još gore pokušavamo ubrzati proces pridruživanja. U Libiji e, reproduciramo iste greške kao u Siriji. Gledamo na pozitivan način na paravojne postrojbe koje plaćaju Turski, a kada dođe do incidenta između Francuske i Turske, Europa gotovo da uopće nije odreagirala. Gospodine visoki predstavniče, do kada ćemo tolerirati taj čin agresije, do kada ćemo nastavljati taj iluzorni postupak pristupanja Turske Europi koja ne vrijedi, koja ne dijeli s nama niti jednu našu vrijednost. Mislim da trebamo biti odlučni u odnosu na Tursku ukoliko želimo spasiti mir, ako želimo spasiti naše granice i postići da je ne kontrolira Turska, moramo biti odlučni i nadam se da u povijesti e, nećete biti zabilježeni kao slabići. Hvala lijepo zastupnik Štrik na dvije minute. Hvala vam gospodine predsjedatelju, hvala visoki predstavniče. Naslov ove rasprave daje dojam da se bavimo nekim zlim čimbenikom u sredozemlju koji je odgovoran za sve naše sigurnosne prijetnje. Takava jednostavna retorika je možda privlačna, ali nije osobito korisna jer nas ne vodi nikamo. Situacija na granicama je doista složena i najviše zabrinjava nedostatak utjecaja koji mi imamo i u Siriji i u Libiji, a to bi doista trebalo biti nešto čime se bavimo bavimo. No, steći ćemo snažni utjecaj samo sa sveobuhvatnim i regionalnim pristupom. U Libiji imamo niz država koje se natječu oko svojih vlastitih interesa, vlastitog utjecaja, a građani Libije doista trebaju našu snažnu podršku kako bi se uspostavila država gdje će demokracija, odgovornost, vladavina prava prevladavati. Sigurnosne prijetnje će i dalje ostati tu dogod je Libija neuspjela država, propala država. Turska je samo jedna država koja se opliče ondje oko svog vlastitog interesa, ali isto su i Rusija, Francuska, Italija i drugi. Berlinski proces i poštivanje odredbi je najvažnije ovdje razročavajući da čak i države članice Europske unije ne poštuju uvijek postojeće sporazume. Tražim visokog predstavnika i zanima me koje mogućnosti on vidi da se poveća učinkovitost i proširi obuhvat pristupa i operacija Europske unije usprkos e, ruske blokade u vijeću sigurnosti. Osim toga, trebali bismo više uložiti u regionalnu stabilnost, a to počinje sa regijom koja nam je najbliža, Cipar, gdje moramo pronaći rješenje za sukob koji toliko dugo zanemarujemo. No, u Sjevernoj Africi također uključivanje susjednih zemalja oko Libije doista bi doprinijelo održivijem rješenju. Slažem se s gospodinom Borelom da usprkos e, lošim rezultatima Turske dijelimo zajedničke interese, a ta naša susjedna zemlja zemlja koja nam je ključna. Ne možemo ostati u pat poziciji i praviti se kao da ne moramo surađivati ili sve skupa suziti na e, izjave. Dakle, predlažem da ponovno razmotrimo strategiju, ali ne samo iz sigurnosnih razloga, već i kako bismo promicali ljudska prava. Hvala. Hvala vam na minutu i pol zastupnica Kanku. Hvala vam lijepo. Vađenje plina Cipru, situacija na istočnom sredozemlju, kršćanske zajednice, kupovan, kupovina ruskih raketnih sistema, prijetnja francuskim brodovima, e, prebacivanje džihadističkih boraca u Siriju, ucjenjivanje Europe s migrantima ukoliko ne podržimo aktivnosti u Siriji. Kolega, moram postaviti pitanje, uz takve prijatelje, kome trebaju neprijatelji? U proteklih nekoliko mjeseci pokazalo se da Turska pod Erdoganom ne može biti blizak savjetnik kojem Europa vjeruje. Ovo je ponašanje autokrata i ne možemo nastaviti prihvaćati autokratstvo u utorak, u sredu tvrditi da smo mi kontinent koji se temelji na demokratskim vrijednostima. Došlo je vrijeme da priznamo da trenutni postojeći okvir za pregovore i članstvo s Turskom je potpuno van stvarnosti. Vrijeme je da se fundamentalno prerazmotri odnos s Turskom, jer ne možemo imati odnos koji se samo temelji na trgovini, dok istodobno naši interesi međusobno idu u suprotnim smjerovima. Prijatelji se ne ponašaju na način na koji se Turska ponaša. Ukoliko ne možemo biti prijatelji, uzmem, zauzmimo takav turski pristup i imamo jednostavno transakcijski poslovni odnos. Možda e, ne možemo biti prijatelji, ali Turska mora biti bolji susjed i na tome morate poraditi. Hvala e, zastupnice Kanko. Riječ ima zastupnik Georgiju na jednu minutu. Uvaženi zastupnici, gospodine Borelj, ovih dana sredozemlje gori. Ljudi stradavaju na sredozemlju, Postoje pokušaj piratstva Turske na sredozemlju koja time nastoji preuzeti kontrolu nad sredozemljem. Ona se upliče u sukobe u Libiji, Siriju, Somaliji, ugrožava Grčku i isključivi gospodarski pojas Cipra. Mi predlažemo dijalog u redu, nastavimo dijalog, ali poštujemo i načela. Kako Turska na to reagira? Prijetnjama, prijetnjama da će se poslužiti izbjeglicama, da će otvoriti vrata izbjeglicama. Europska unija mora shvatiti da se time ne ugrožava Grčka, nego se narušava ugled čitave Europske unije. Bez strogih sankcija, bez zajedničkog djelovanja i rješavanja problema u ovoj regiji, Turska će na kraju dovesti do potonuća čitave Europske unije. Dakle, ne želimo da e, Europsku uniju proguta Turska. Hvala. E, sljedeći govornik je gospodin McAllister. Izvolite. E, hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kolege. Nedavna eskalacija Turske na sredozemlju i gršenje teritorijalnog integriteta Grčke i Cipra su izazovi za naše partnerstvo. Mi u Europskom parlamentu trebamo jasno reći da potezi Turske poput ilegalnog bušenja u teritorijalnim vodama Cipra, kršenje zračnog prostora Grčke i e, sve, svi napadi na grčku granicu su neprihvatljivi. Turska mora e, poduzeti konkretne korake kako bi umirila situaciju. Želim zahvaliti visokom predstavniku Borelju na njegovoj inicijativi da se ponovno započne dijalog sa Turskom. Uistinu, gospodine visoki predstavniče, trebamo doista uspostaviti hitan dijalog na temelju načela i moramo pokazati u tome jedinstvo kao Europa sa 27 zemalja članica. Hvala zastupniče McAllister. Na jednu minutu riječima zastupnik Picula. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedatelju, uvaženi visoki zastupniče, mi smo opetovano kritizirali Tursku zbog e, bušenja u e, isključivom gospodarskom pojasu Cipra i zbog e, napetosti koje je izazovan na Egejskom moru i zbog angažmana u Libiji. Na kraju je vijeće odlučilo da će se uvesti režim restriktivnih mjera protiv Turske, što mi podržavamo u našem klubu. E, popis otvorenih pitanja sa Turskom je bogat, dakle, pomorska prisvajanja, kršenja e, zračnog prostora, što je dovelo do eskalacije na sredozemlju i Turska se stalno obliče i unutarnje poslove Libije krši embargo UN-a i potkopava napore u iznalaženju političkog rješenja pod pokroviteljstvom UN-a. Pozivamo Tursku da pokaže suzdržanost, da poštuje suverena prava Cipra i da se suzdrži od bilo kakvih ilegalnih poteza. ako se takvi potezi nastave, Europska unija mora reagirati na odgovarajući način način u potpunoj solidarnosti i sa Grčkom i sa Ciprom kao članicama Europske unije. Hvala vam. Hvala, gospodine Picula. Riječ ima mm, na jednu minutu gospođa Luazo. Monsieur le représentant. Gospodine visoki predstavniče, prije nekoliko dana ste rekli da je situacija između Turske i Europske unije, citiram, manje nego idealna. Ja poznajem dobro diplomatski jezik i ponekad se stvari moraju nazvati svojim imenom. Već predugo turski režim okreće leđa našim vrijednostima, posebno kada je riječ o ljudskim pravima. Turska ne poštuje naše interese svojom prisutnošću u Siriji, ona zapravo ugrožava borbu protiv Daesha, u Sradozemlju također ne poštuje međunarodno pravo i ugrožava suverenitet e, Grčke i Cipra. U Libiji šalje džihadiste iz Sirije, krši obveze preuzete na konferenciji u Berlinu i povećava rizik u toj zemlji. Također su e, je Turska bila uključeno jedan incident e, sa jednim francuskim e, ratnim brodom. Takvo neprijateljsko ponašanje od strane saveznika ne može biti bez posljedica. To Danas ne treba koristiti diplomatski riječnik u razgovorima s Ankarom, gospodine predstavniče. Ono što mi od vas očekujemo jest odlučnost. Hvala. Hvala. Riječ e, ima zastupnik Sofu na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine visoki predstavniče. Od 2002. godine do danas poklonili smo Turskoj više od 16 milijardi eura kako bi ona ušla u Europu i kako bi umjesto nas riješila problem imigracije. Obećali smo e- Erdoganu da, odnosno dopustili da nas ucijenjuje sa e, Zapadnom Balkanom, a sada svjedočimo istoj situaciji na sredozemlju gdje Turska potiče kaos e, i gdje njezine snage šire e, otomansku indoktrinaciju. Vijeće komisija na treba objasniti čemu je poslužilo tih 16 milijardi za jačanje europskog projekta. Ne, nego za jačanje imperialističkih projekata Erdogana. Zapravo je samo ubojstvo povjeriti zaštitu granice Europe onima koji je žele uništiti. Isto tako kao što je suludo povjeriti zaštitu mora onima koji ga gaze. Ne smijemo više se klanjati pred Turskom, nego trebamo politički i gospodarski ojačati Francusku, Španjolsku i Grčku i naročito Italiju i jug Italije koji su jedini pravi vraniči sigurnosti i budućnosti Europe na sredozemlju. Predsjednik prekida govornika. Hvala kolega Sofo. Sljedeći ima riječ zastupnik Bözelager na minutu i pol.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 kao što je kancelarka Merkel rekla jučer, ne možemo skrenuti pogled, možemo se suočiti sa europskom migracijskom i e, krizom i krizom azila i moramo uspostaviti sigurnost. Ali što je sigurnost? Sve dok europske e, zemlje zatvaraju svoje luke pred e, imigrantima, neće biti sigurnosti na sredozemlju. Sve dok se pandemija instrumentalizira za širenje napetosti na grčkim otocima, neće biti sigurnosti na sredozemlju. Sve dok se europske europski novac koristi za financiranje libijske e, obalne straže i za zaobilaženje europskog prava neće biti sigurnosti na Mediteranu. Sigurnost na sredozemlju može se postići samo primjenom pomorskog e, prava i prava azila i omogućavanjem ljudima da se iskrcaju i da ih se izmijesi konačno iz logora na velikim otocima. Iz dana u dan ugroženi su životi e, drugih ljudi, naših braće i sestara, kao što bi rekli naši kršćanski kolege, a to nije dopustivo. Moramo uspostaviti jedan europski sustav koji se temelji na pravu na azil i na podnošenju zahtjeva za azil. I također moramo prepoznati činjenicu da smo sada kontinent koji privlači imigrante, moramo stvoriti za to nove kanale, nove putove i nove mogućnosti ljudima da uđu u Europsku uniju. Hvala vam. Hvala, gospodine Bezelager. Na minutu i pol riječ ima zastupnik Frag Kos. Hvala, gospodine predsjedatelju. Danas ovdje razgovaramo o sigurnosti u istočnom sredozemlju. Oni koji nas slušaju znaju da samo Turska ugrožava tu sigurnost. Mi smo izloženi prijetnjama kada Turska ilegalnim potezima krši svakodnevno granice Grčke, navodi izbjeglice da krenu prema Grčkoj, a e, Borel razgovara sa turskim ministrom vanjskim poslova i sada kaže da Europska unija nije spremna e, odnosno da Turska nije spremna razgovarati sa Europskom unijom i sa Grčkom kako bi se podijelilo podmorsko bogatstvo. Govorimo o jednoj zemlji koja u 21. stoljeću izrabljuje maloljetnike, dakle djecu, i u ime vjere ih žrtvuje. Kada govorite o ljudskim pravima, što možete reći o ovako nečemu? Osim toga, naš klub zahtjeva da se obustavi bilo kakva isplata financijskih sredstava Turskoj i zahtjeva da se obustavi bilo kakav oblik dijaloga s Turskom. Hvala. Hvala kolega Frangos. Riječ e, na jednu minutu ima zastupnica Demirel. Hvala gospodine Borel. Da, eskalacija na sredozemlju izaziva zabrinutost. Retorika e, sa turske strane je pooštrava i Erdogan gubi podršku javnosti i govori se o političkoj i gospodarskoj krizi i zbog toga on e, igra na kartu vojne snage i zbog toga je došlo do sukoba na sredozemlju i e, u Libiji. Da, vi ste doista s pravom zgroženi u vezi sa kršenjem e, ljudskih prava, zabrinuti ste u vezi sa situacijom u Libiji, ali zašto se čvrsto držite ovog dogovora o izbjeglicama sa Erdoganom? Govorite o embargu na oružje kroz operaciju Irini, ali zemlje članice svakodnevno prodaju oružje. Dakle, zaustavite izvoz oružja, naročito u Tursku. To bi bilo učinkovitije. U čitavom ovom e, dijalogu i raspravi govori se o nafti, o plinu, a ne o AKP, o, i Francuska i Italija su na različitim stranama zalažu se za vlastite naftne koncerte, e, koncerne. Hvala, gospođo Demirel. Na jednu minutu ima riječ zastupnik Furlas. Gospodine predsjedatelju, gospodine Borelj, kada se nekom dopušta ucjenjivanje i prijetnje, ono što nastaje jest situacija koja je izmakla kontroli, kao što i vidimo ovdje u Europskoj uniji i to je ono što sada doživljavamo sa Turskom. Turska je zemlja koja traži pregovore kako bi se legaliziralo ono što je ukrala. Dvije zemlje Europske unije su stalno izložene prijetnjama jedne zemlje koja kontrolira europske teritorije, upliče se u odnose u europskim vodama i e, promiče mir koji međutim nije nikad e, ostvaren. Mi znamo koja je situacija u regiji, ne morate nam govoriti o tome, no nas zanimaju koje ćete konkretne mjere poduzeti i to ne samo na riječima. Kako ćete obraniti vjerodostojnost Europske unije koju Erdogan ucijenjuje? Konačno trebamo ostvariti europske vrijednosti i načela. Ne možemo dopustiti da glavnu ulogu igraju interesi. Hvala, riječ ima zastupnik Lakis na jednu minutu. Hvala. Veliki dio političkih aktera u Turskoj igra na kartu populizma, dakle je napetosti. Imamo sporazum iz od prije stotinu godina koji se stalno krši sa intervencijama u Siriju, u Libiju, u istočno sredozemlje, a također uz posljednje prijetnje Turska izjavljuje da će pretvoriti Aju Sofiju u Meku. U ovoj situaciji nisu nam potrebne samo riječi, nego nam treba konkretan plan za embargo na oružje. Imamo operaciju Irini, ali isto tako tu su i Turci koji izvoze oružje u Libiju. Moramo se zauzeti protiv kršenja isključivog gospodarskog pojasa Cipra. Moramo suspendirati Carinsku uniju jer Turska pružuje ruku dalje nego što smo htjeli. Da, i mi želimo mir u regiji, ali cijena koju bi europski narod mogao platiti je prevelika. Hvala riječima zastupnik Rivijer. En Syrie, aujourd'hui en Već dugo vidimo ovdje u vijećnici, općenito u Europi da se često mislilo kako je stav Turske nešto što je od nas daleko, problem koji se tiče sredozemlja. Međutim, to je nešto što se tiče sviju nas, budući da je riječ o vrlo važnim geopolitičkim pitanjima koje dovode u pitanje europski suverenitet što se tiče prava mora, Europa zapravo više preuzima ulogu promatrača nego što djeluje. Ovaj sukob u Libiji doista je prava humanitarna katastrofa s obzirom na e, nove migrantske valove i terorističku prijetnju. Europa je također nemoćna i podijeljena. Još jedanput predsjednik Erdogan nas e, stavlja na milost i nemilost svojih ucjena. Europa ne može preuzeti svoju ulogu. Gospodine Borel, mislim da Evropska unija mora hitno reagirati. Hvala zastupnice Saharopulu, a sada i riječima kolega Rivier. Hvala lijepo. Po tri puta je francuska fregata e, osvjetljena turskim snagama, što inače zahtjeva hitnu reakciju. Nije bilo nikakve reakcije od Europskog vijeća institucije koje je na koljenima pred Erdoganom. Trebali reagirati u teritorijalnim vodama država članica. Isto tako se migranti koriste e, kao razlog za ucjenu. Zatim masakar e, Kurda, naših saveznika u borbi protiv Daesha, nikakva reakcija. Nastavlja se pregovarati sa otomanskim imperialistom migrantim, zbog migranata se Erdoganu daju milijarde, u ostalom u vašem eh, izvješću se moglo čuti o tome. Ja sam bio na granici između Grčke i Turske, vidio sam i minirane mostove i mislim da je trenutak da Evropska unija i parlament stanu na kraj postupku pristupanja Turske i da to jasno daju do znanja Erdovanu. Hvala. Riječ na minutu i pol ima zastupnik Zambacki. Hvala. Gospodine visoki predstavniče, pitam se što još e, trebamo učiniti kako bismo dobro shvatili kakvu politiku vodi Erdogan. On e, ratuje protiv Kurda na vlastitom teritoriju, ratuje u Siriji i Libiji, nastoji okupirati sredozemlje. I danas su turske novine najavile da je već donesena odluka o tome da se Aja Sofija pretvori u džamiju. Sveta Sofija ili Aja Sofija je majka sviju crkava. Tako je ona poznata u svijetu. Dakle, što još treba učiniti Erdogan kako biste vidjeli ono što se krije iza te fasade? Turska nije europska zemlja, nikad se ni neće pretvoriti u europsku zemlju, ni po pitanju teritorija, niti civilizacijski, niti kulturološki, niti politički. Dakle, zašto nastavljamo i dalje sa ovom farsom o pregovorima o priključenju sa Turskom i zašto financiramo i pomažemo Tursku? Gospodine visoki predstavniče, jedna stvar je jasna. Ovi pregovori se trebaju obustaviti što prije. Dakle, molim vas, e, nastojite spriječiti to da se Aja Sofija pretvori u džamiju. Hvala vam. Hvala, riječ ima zastupnik Morel na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Hoćemo li još dugo biti pasivni u odnosu na opetovane provokacije Turske u sredozemlju? Agresivno ponašanje e, turske fregate u odnosu na francusku flotu trebala bi biti upozorenje za sve nas. Mislim da je taj incident zapravo izazvao malo reakcija, a istovremeno ilustrira nesposobnost e, europskog stupa transatlantskog saveza i e, zapravo da je zapravo onima koji govore o tome da tu postoji zapravo jedna imobilnost. Mi smo Evropljani omogućili Turskoj da zauzme svoje položaje na Bliskom istoku. Sjetimo se Sirije gdje nismo bili u stanju pomoći našim saveznicima Kurdima. Pogledajmo što se danas događa u Libiji. Erdogan koristi naše slabosti, podjele i okljevanja. I krajnji je trenutak da postignemo da se Europu poštuje jer to smo dužni Evropljanima, ali isto tako i turskom narodu koji ne treba brkati sa Erdoganovim režimom. Hvala, riječ ima zastupnik Salini na jednu minutu. Grazie, Hvala predsjedatelju. Poštovani visoki predstavniče, opisujući odnose između Europske unije i Turske u ovom trenutku, rekli ste da je riječ o negativnim trendovima. Ja bih vas molio da se poslužite manje naivnim riječnikom, ako je kako moguće, jer ono što se događa između Europske unije i Turske nije negativan trend, nego je nepoštivanje uobičajenih pravila međuinstitucijske suradnje. Ono što se dogodilo nije e, nastavak e, molbe za priključenje, nego je odluka o priključenju koju je popratila neotomanska strategija koja se primjenjuje sada u Grčkoj, na Cipru, ali i u Tunisu, Alžiru i Libiji. To znači da su oni zamijenili Europu na sredozemlju. Evo, ja ću podsjetiti na riječi jednog velikog pučanina Aldamora, koji je govorio o Europi ne kao o kontinentu na sredozemlju, nego je e, rekao da je Europa sredozemlje, e, ona istovjetna sredozemlju. Hvala zastupniče Salini. Na jednu minutu riječ e, ima zastupnica Insir. Erdogan i njegova vlada su prijetnja turskom narodu, prijetnja su stanovnicima Sredozemlja i Europe. Impotezi Turske izazivaju uzbunu već dulje vrijeme i dovode do sukoba na sredozemlju, u Sjevernoj Africi i također e, mogu izazvati i dodatne sukobe na sredozemlju. U Turskoj Erdogan guši oporbu prijetnjama, širenjem mržnje i nasilja u sirijskom eh, Kurdistanu eh, gađa bombama stanovništvo, krši ciparske vode, zauzima Cipar, krši grčki zračni prostor i također eh, vrši ilegalno buženje u teritorijalnim vodama Cipra i to je prijetnja međunarodnom poretku. Također Erdogan širi svoju mržnju iz zemlje i do zemlje i u medijima pod kontrolom Erdogana u Turskoj se je vodio lov na vještice protiv e, trojice mojih kolega u e, švedskom parlamentu. Gospodine Borel, želim reći da je dijalog uvijek važan, ali e, vaš posjet Turskoj u ponedjeljak mora poručiti Erdoganu da ne želimo više tolerirati njegovo ponašanje. Hvala, riječ ima gospodin Simnijuk. Čak ni komisija, niti njemačko e, predsjedništvo nisu spremni poduzeti mjere kako bi se konačno riješio ovaj problem floskule i prazna obećanja nisu dovoljna. Europska unija i slabijeg položaja e, se i dopušta ucijene od strane Turske. Vodi se rat protiv e, Sirije, protiv jezida, protiv Kurda i protiv Grčke se upotrebljavaju izbjeglice i Erdogan kontrolira ne samo balkansku rutu, nego je vojno prisutan i u Libiji i na taj način kontrolira također tijek migranata iz Libije. On je problem na sredozemlju, nije samo dio problema. Trebamo razgovarati s njime na jedinom jeziku koji razumije. Trebamo obustaviti financijsku pomoć e, i jednostavno zatvoriti tu pipu. Trebamo konačno zatvoriti granice i e, također omogućiti e, intervenciju organizacija poput Oča na mediteranskoj ruti. sjedete i prekida govornika. Riječ sada ima gospodin Fidanca. Unutar 50 godina Turska će se pojaviti na svjetskoj sceni kao jedna od najjačih e, sila. To je govorio novi sultan Erdogan u veljači ove godine pred eh, parlamentom u Ankari. Dakle, to je jedan neotomanski projekt koji je sve očitiji. Prvo je pružio podršku islamističkim paravojnim organizacijama i onda je intervenirao na štetu Cipra i e, talijanskih i francuskih interesa i onda je eh, se upleo u sukobu u Tripoliju. I također eh, vrši pritisak izbjeglicama prvo na granici sa Grčkom, a zatim u središnjim sredozemlju putem e, libijskih i alžirskih krijumčara. To je ucjena Europe koja muca i dalje plaća. Osim toga podržava i politički islam u Europi putem Turaka koji borave na našem kontinentu. Poziva ih na kolonizaciju time što će rađati djecu. također intervenira u Zapadnom Balkanu i u Sjevernoj Africi od Sudana do Somalije kao što je pokazao događaj sa talijankom Silvio Romanom koji su oslobodili nakon turske intervencije restriktivne mjere koje predlaže vijeće nisu dovoljne. Italija oduvijek smatra da Turska povijesno zemljopisno ni kulturološki ne pripada Europi kako ju mi smatramo. Dakle, trebamo oduzeti status zemlje kandidata i reći konačno ne jednom za svakda ulasku u Turske u Europsku uniju. Er Hvala. Riječ ima zastupnik Wallace na jednu minutu. Hvala. E, Turska je država koja kojoj vlada bezakonje. Ona upada na suvereni teritorij e, Sirije kada god želi, zanemaruje embargo na oružje koje provodi UN u Siriji. Nažalost, Europska unija eh, je podložna SAD-u u ovoj politici. Mi govorimo toliko o europskim vrijednostima, ali igramo bjednu ulogu u regiji. Sankcije koje je uveo SAD su zapravo privjedna kazna na, narod Sirije. Mi ne govorimo ništa o tome. Ja, podržavali eh, smo poteze eh, Salmana i Netanjahua. Vi govorite o solidarnosti jer su oni zbrinuli 3,5 milijuna izbjeglica, ali Europa ih ne želi, oni neće ostati vječno u Turskoj. Zašto ne surađujete sa Sirijom i ne zanemarite prijetnje SAD-a jer sve dok se Sirija ne opora, vi izbjeglice se neće tamo vratiti. I čini se da eh, ih niko ni ne želi tamo vratiti. Dakle, saberite se. Hvala. Riječ ima zastupnik Mandel na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Pandemija nas je trebala naučiti da budemo solidarni. Građani Turske su jednako vrijedni poštovanja kao i svi ostali na svijetu, ali vodstvo Turske koje e, odbija većina javnosti u Turskoj vuče krive poteze od E, Sjeverne Afrike došlo je čak do Beča, moj, e, glavnog grada moje zemlje, Austrije. Turska vodi e, politiku eskalacije i ovaj embargo na oružje protiv Libije zaobilazi Turska unatoč NATO partnerima i osim toga dolazi, dolazi također i do e, širenja e, pro-erdoganskih manifestacija i podrške u Europi. Tursko vodstvo e, već odavno pokazuje da nije zrelo za Europu. Hvala zastupniče Vandal. Riječ ima zastupnik Mavrides na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Vrlo je važno da danas razgovaramo o nezakonitim potezima Turske na teritoriju Europske unije te na istočnom sredozemlju. Međutim, to nije dovoljno. Tijekom povijesti, gospodine Borel, ponavljaju se greške iz prošlosti zato što nismo izvukli prave zaključke. Navest ću vam samo jedan primjer. Politika pokušavanja e, pizmenta u odnosu na naciste je nešto što smo Europi platili skupo zato što nismo izvukli prave zaključke. Gospodine Borel, Vjerodostojnost Europske unije dovedena je u pitanje na istočnom sredozemlju. Njemačka trenutno prodaje oružje Turskoj, a Turska će ih koristiti kako bi se borila protiv vrijednosti Europske unije. Zastupnica Donato. Hvala. Gospodine visoki predstavniče, u svojem izvješću pozivate na dijalog sa turskom vladom e, i pokazujete se neshvatljivo otvorenima prema režimu koji krši međunarodno pravo i ljudska prava i koji je odgovoran za sirijski sukob koji je već proizročio 400 tisuća žrtava i 15 milijuna izbjeglica. Erdogan je saveznik sa sirijskim teroristima koje financira kršeći također i embargo na oružje. On već godinama od Europske unije prima milijarde od predpristupnih fondova i e, sada nas ucijenjuje tražeći više sredstava i odriješene ruke u Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi kako bi zadovoljio svoje ekspanzionističke namjere. Potiče također iz na sredozemlja, a u Turskoj krši ljudska prava autoritarnom režimom e, koji guši oporbu i e, vrši diskriminaciju na račun kršćanske i kurske manjine. Do sada su europske institucije bile sramotno pasivne pred Erdoganom. Konačno trebamo stati na kraj kako e, bismo to obustavili i trebamo prekinuti suradnju sa Turskom. Predsjedatelj prekida govornicu. Hvala. E, riječ ima zastupnik De Vjalba. Hvala lijepo, gospodine Borel. Kriza do koje je došlo u ožujku izazvala je novi val izbjeglica na granicama njih tisuće. Vidimo što se sada događa u Turskoj, e, u e, Grčkoj i na Cipru. I vi ste nedavno bili u Ankari. Može se reći da postoji izostanak e, političke volje u Europskoj uniji da bi se poštivale vrijednosti iste Europske unije. Od vas se zatražilo da se obustavi isplata milijuna eura Turskoj, vi i španjolska vlada to i dalje podržavate. Šalju se stotine tisuća milijuna zemlji koju više ne bismo trebali smatrati partnerskom zemljom. Oni ne surađuju i ne pomažu u kontroliranju nezakonitih migracija. Trebamo obustaviti isplate svim trećim zemljama koje ne poštuju migrantske politike i moramo spriječiti da Turska postane članicom Europske unije. Hvala lijepo. Zastupnica Zovko ima riječ. Hvala lijepo uvaženi visoki predstavniče. Kao osoba koja dolazi iz europske zemlje mogu reći da ova koljevka europske civilizacije ima ključnu ulogu za dobrobit svih europskih građana. Kada je ugrožena njezina sigurnost moramo reagirati složno. Mi suosjećamo sa građanima Cipra i Grčke zbog provokativnih eh, poteza Turske. Time se krši međunarodno pravo i stvaraju se tenzije i sukobi s Europskom unijom. Nedavnih mjeseci vidjeli smo slično ponašanje vezano uz izbjegličku krizu te napade na europskim granicama. Tada smo uputili snažnu poruku da smo ujedinjeni i složni u obrani naših granica. Takvo ponašanje mora odmah prestati. Pozivam na dijalog i traženje europskih rješenja. Samo putem dijaloga možemo izbjeći daljnju eskalaciju sukoba koja nam povijest neće oprostiti. Sredozemlje je sigurno najveća svjetska baština i tražimo od Turske da preuzme europske vrijednosti kako bismo mogli izgraditi zajedničku budućnost. Hvala. Hvala lijepo, gospođo Zovko. Riječ ima gospodin Šider na jednu minutu. Hvala lijepo. Gospodin Erdogan se udaljava od europskih vrijednosti i to vrlo brzo. On se već udaljio od ljudskih prava i od međunarodnog prava. E, uhićenjem novinara i zastupnika ima više od 4000 političkih zatvorenika na teritoriju Turske. Međutim, i u Europi postoje pobornici Erdona, a tu je i vanjska politika, zračni napadi, e, turska fregata e, koja je agresivna na teritoriju Libije. Trebamo se zapitati je li Turska može biti e, partner NATO savezu i Europskom vijeću ili su potrebne sankcije, možda možemo čak prekinuti pregovore o pristupanju. Gospodin Bardela, hvala. Turska fregata je e, dakle ušla u incidente i za francuskom mornaricom i u Grčkoj. Je li još potrebno također e, navoditi projekt da se Sveta Sofija pretvori u džamiju? Mislim da to nije možda dovoljno za predstavnike Europske unije, čak sve ovo što je nabrano. Ja sam u trećem mjesecu prošle godine bio na granici između Grčke i Turske i ustanovio sam veliku agresivnost turskih snaga u odnosu na naš e, kontinent, e, u odnosu na Grčku koju ste vi prepustili turskim ucjenama. Europska unija danas više nego ikada mora prekinuti s tim igrama e, naivca u odnosu na Erdovana jer prijetnje našim vojskama nisu prihvatljive. Treba prije svega prestati bilo kakve financijske potpore Ankari i e, želim vam također zahvaliti na pozornosti. Hvala riječima gospodin Bellamy. 1930. godine je Aja Sofija postala e, baština, svjetska baština. Danas je Erdogan odlučio da to bude džamija vrlo jasno da turska vlada falsificira povijest, e, bilo da je riječ o genocidu nad Armencima, progonu Kurda, e, dakle, nažalost, to su sve vrlo opasni projekti. Europa više ne može zatvarati oči. Put kojim Turska ide vrlo je opasan, ne samo za Bliski istok, nego za čitav svijet i posebno za Europu. Vidjeli smo tenzije na Sredozemnom moru i želimo ovdje podržati građane Cipra i Grčke koji se nalaze izloženi tim ucjenama. Europa je nemoćna pred svime time i dalje se traži da se novac namijenjen našim poljoprivrednicima šalje u Tursku e, gdje će se trošiti na način koji će izbjeći naše kontrole. Više ne možemo zatvarati oči i trebamo obustaviti postupak pristupanja Turske Europskoj uniji. To je Znači, to je čista fikcija. Majorinu. Hvala na jednu minutu. Hvala riječima kolega Majorinu. Grazie presidente. In Turchia, nella Turchia di er- Hvala. U Turskoj, u Erdoganovoj Turskoj vidimo da dolazi do sve jačeg autoritarnog režima, nema poštivanja demokratskih vrijednosti i uklanjaju se gradonačelnici koji pripataju oporbi, ne poznaje se i ne priznaje se civilno društvo. Erdogan nije samo problem zbog onoga što čini unutar Turske, nego i onoga što izaziva van Turske. Evo tu mislim na njegovu ulogu u Libiji, u Siriji ili na štetu kurskog naroda ili pomislimo recimo na njegovo zlorabljanje izbjeglica što čini u odnosu sa europskim zemljama. No ipak si moramo postaviti jedno pitanje. Kada je riječ o svemu ovome, koja je uloga Europe, koja je naša odgovornost? Mi naravno moramo osuditi er-, Erdogana i moramo to stalno činiti, vrlo jasno, ali isto tako trebamo znati da je Erdogan prepoznao jedan prazan prostor e, zbog nedostatka strateških poteza Europske unije u odnosu na središnju ulogu sredozemlja i zbog nedostataka jasne globalne politike promicanja i očuvanja ljudskih prava. Hvala zastupniče Majorino. Na jednu minutu ima e, riječ zastupnik Majmaraki. Mikro, mikro, mikro. Hvala. Svi želimo imati dobre odnose s Turskom, ali pod uvjetom da Turska poštuje nas ljudska prava, da ne krši ljudska prava kao što smo to vidjeli nedavno. Jer u protivnom takav dijalog neće imati nikakvog smisla. Tako popuštanje omogućit će Erdoganu da nastavi s provokacijama, ucjenama i slično. Želi da on želi da Aja Sofija bude pretvorena u džamiju tu se radi o udaru na kršćanstvo, na našu civilizaciju. Za nas Grke to je doista bolan udarac. On je na konferenciji za novinare sa Charles Michelom i Ursulom von der Leyen okrenuo leđa. On je uvrijedio tri države članice, a nije se vidjela reakcija kakva je trebala biti. Trebali ste, da, govornik je prekinut. Frau kolegin Asimakopoulou. Kirje Proedre, kirje Borel, moli ste se ti Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Angela Merkel je bila u ovoj vječnici i odala je počast nama zastupnicima Europskog parlamenta, nama koji smo tu da obrazložimo sve odluke našim građanima. Međutim, kako ja mogu objasniti svojim sugrađanima u Traki i drugdje činjenicu da ih se predstavlja kao ubojice male djece što je sa nezakonitim bušotinama u sredozemlju kada turski ministar vanjskih poslova smijeno i besravno prijeti Europskoj uniji što vi na to činite kako reagirate vi se nasmišite i dajete mu dezinficijens da si opere ruke kako možemo govoriti o jednom dijalogu punom poštovanja u takvom kontekstu. Kelly. Gospodin Kelly ima riječ na jednu minutu. Hvala. Kada je tek počeo Brexit, mnogi u Irskoj osjećali su da će Europska unija nešto učiniti s Irskom kako bi primirila Britance. Međutim, to se nije dogodilo i nama je ukazana velika solidarnost e, što smo zaista znali cijeniti. Mislim da sada treba pokazati takvu solidarnost u odnosu na Grčku i Cipar. Moćna susjedna zemlja e, krši zračni prostor i nezakonito e, provodi bušotine na Cipru. Ne možemo više nastaviti tolerirati udare na suverenitet naših država članica. Sve države članice jednako su važne. Ne, ne bude li se reagiralo na odgovarajući način, morat ćemo poduzeti sve što je potrebno da obranimo države članice. Naša snaga je u našem jedinstvu i to smo pokazali kod Brexita, a mislim da to sada moramo pokazati i u odnosu na situaciju u Grčkoj i na Cipru. Hvala. Hvala kolegica Spiraki na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Gospodine visoki predstavniče, rekli ste da je Grčka ispregovarala e, neke stvari s Italijom i da će isto činiti i s Egiptom. Radi se o tome da se zaštiti isključivo gospodarski pojas Turska dovodi u pitanje međunarodne sporazume. Ograničavanje gospodarskog pojasa nije samo grčko pitanje. To je u interesu Europske unije Ne samo da treba iskazati svoje stajalište o tom gospodarskom pojasu, e, trebalo bi možda čak razmotriti i odlazak na sud u Hagu. Hvala lijepo. Zaključit ćemo ovaj dio. I posljednji govornik na jednu minutu, izvolite. Hvala. E, situacija na jugu Europske unije je opasna, mislim da to treba sagledati u širem kontekstu, ne samo u odnosu na Tursku. Mnogo se razgovara o strateškoj autonomiji Europske unije kada je riječ o obrani. E, već više godina se provode neki procesi na sredozemlju. Morat ćemo djelovati, ne možemo E, više samo promatrati. Jer ne bude li reagirala Europska unija, reagirat će druge zemlje. Različite zemlje Europske unije podržavaju različite snage kada je riječ o sukobu u, Lidi, u Libiji. Europska unija mora djelovati u koordinaciji s NATO savezom i to je tip strateške autonomije Europske unije koja može biti, koji može biti uvjerljiv našim biračima. Hvala. Evo, sada završavamo ovaj dio rasprave koji se odnosio na stabilnost i sigurnost u istočnom sredozemlju i negativnu ulogu Turske, a sada prelazimo na sljedeći dio zajedničke rasprave. A riječ je o stanju o Bjelarusu. Sljedeće ima riječ zastupnik Kubilius na jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, gospodine visoki predstavniče, nakon 26 godina Lukašenkove autorativne vladavine, e, ljudi traže stvarne promjene u toj zemlji. To bi se moglo dogoditi 9. za prilikom predsjedničkih izbora. Situacija danas je drugačija nego što je bila ranije. Ankete pokazuju da više od 50% građana Bjelorusa žele stvarne promjene, a samo jedna manjina želi da Lukašenko ostane na vlasti. Ovo me podsjeća i na revoluciju u baltičkim zemljama 90. godina. Bile su tu popularne pjesme protiv režima. Kulturna elita e, hrabro izlazi na YouTube. Stvaraju se online e, mreže pobune. Sve njih proganja režim neki su već u zatvoru. Tijekom prošlog mjeseca povećao se broj međunarodno priznatih e, članova oporbe u zatvoru na njih 30. Trebamo uputiti vrlo jasnu poruku. Kao prvo, trebamo iskazati solidarnost građanima Bjeloruse u obrani njihovog prava na promjene, da oni postanu normalna demokratska zemlja. Zatim poruka Lukašenku. Ako 14. srpnja sljedeće godine oporba ne bude registrirana od strane vlasti, e, politički zatvorenici ne budu pušteni iz zatvora i ukoliko se bude proganjalo prosvjednike na ulicama, bit će osobnih sankcija. Trebamo doista ustati u obranu prava naših susjeda. Govornik je prekinut. Kubilus, es folgt für eine minute Hvala gospodin Biedron. Na našim granicama u središtu Europe naši prijatelji, građani Bjeloruse lišeni su svojih temeljnih prava. Mi smo uz njih. Naša poruka predsjedniku Lukašenku je vrlo jasna. Mi snažno osuđujemo represiju i tražimo da se odmah puste na slobodu svi koji su nepravedno zatvoreni. Lukašenko je već 26 godina na vlasti. Veći dio tog vremena politički život u Bjelarusu je u stanju uspavanosti. To više nije slučaj. U ovim okolnostima Europska unija mora imati stratešku politiku prema Bjelarusu koja obuhvaća jasne granice i pametne uvjete. Može li nam visoki predstavnik e, reći kako će se odvijati politika Europske unije prema Bjelarusu. Ukoliko ne postoji strategija, molim vas da dostavite e, pisanu izjavu u parlamentu u sljedećih nekoliko tjedana. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Bjedronu. Na dvije i pol minute gospodin Austrevičius. Gospodine predsjedavajući, visoki predstavniče, dame i gospodo, danas u Bjelarusu se svjedoči problemima, e, odnosno određenim preprekama i kršenjima izbora. Iste e, taktike kao i ranije provode se u sadašnjim predsjedničkim izborima. Režim nije dobro ocijenio raspoloženje naroda u Bjelorusu. Nezadovoljstvo vladinim politikama dovelo je do toga da ljudi više nemaju strpljenja. Pojavili su se novi kandidati za predsjednika koji potiču nadu kod građana. Ovaj režim je ostao u prošlosti kako bi zadržao vlast, nastavlja provoditi represiju, zastrašivanje i masovna uhićenja. Mirni prosvjednici i prolaznici izloženi su mlačenju, premlačivanju, a državnih mediji ih zastrašuju. Viktor Babarika i Serhej Ciganovski i dalje su u zatvoru kao glavni oporbeni čelnici. Režim se vraća na vremena zatvorenika, političkih zatvorenika. Još jedan eh, oporbeni političar sada je dobio produžetak zatvorske kazne. Kako bi ostao na snazi, režim u Bjelorusu spreman je na sve. Čak i na nuklearne planove koji nisu u skladu sa međunarodnim standardima za nuklearnu sigurnost. Taj projekt se nalazi samo nekoliko kilometara od europske vanjske granice. Riječ je o nuklearnim postrojenjima koje financira i gradi Rusija. To je još jedan trojanski konj u našoj našem okruženju. Apeliram na europske institucije da izrade sveobuhvatnu strategiju za Bjelarus koja se mora temeljiti na poštivanju načela suvereniteta, demokratskog e, vladanja, pluralizma i međunarodnih standarda sigurnosti u području nuklearne energije. Mi moramo nastaviti podržavati narod Bjelarusa. Naša potpora Bjelarusu u prevladavanju COVID-19 ne može se dovoditi u vezu sa potporom režimu iz Bjelarusa. I na kraju Europska unija mora naučiti lekciju i ukidanje sankcija 2016. E, dakle, treba i dalje nastaviti pratiti e, taj režim sankcija. Hvala, zastupnica von Kram dvije minute. Uvaženi kolege, u mnogim zemljama istočnog partnerstva imamo manjkave demokracije i autokratske sustave, ali ni u jednoj državi ne postoji razlika između društva koje dijeli naše vrijednosti, a e, s druge strane imamo vladu koja to guši. Dakle, nigdje ta razlika nije toliko očita imamo zemlju koja se nalazi uz u e, europskom kontinentu, a čiji je narod u potpunosti udaljen od e, njegove vlade. Nemamo samo predsjednika koji poriče koronu i također preporučuje posjet sauni, nego se nalazi pred predstojećim izborima. 26 godina već vlada Lukašenko i ljudi žele promjenu, izlaze na ulice i stoje satima u redu za registriranje vlastitih predsjedničkih kandidata, ali Lukašenko ne priznaje konkurencije, ne prihvaća oporbene kandidate. Svi suradnici oporbe su pod raznim izgovorima uhićeni, sjede u zatvoru, svi su, veliki dio njih je mučen i sve to pred očima Europe. Tražimo tri stvari od Minska koje on treba odmah ispuniti, kao što je gospodin Borelj spomenuo, da trebamo eh, poslati potpunu eh, misiju OS, OSS-a i također ne smijemo dopustiti da se izgledni kandidati ne registriraju. To bi bila pljuska u lice milijunima birača u Bjelarusu. Osim toga, svi eh, politički zatvorenici se moraju bez eh, ikakvih eh, odgoda odmah osloboditi. To tražimo od institucija u Bjelarusu i to tražimo i od europskih institucija i eh, njemačkom predsjedništvu ćemo se za to ulagati. To će biti ispit vjerodostojnosti djelovanja Europske unije u Bjelarusu. Hvala vam lijepa. zastupnice von da Sada riječ ima zastupnik Pineda. Hvala predsjedatelju. Budimo otvoreni. Danas ovdje raspravljamo o Bjelarusu zbog toga što ondje dolaze na red izbori u zemlji saveznici Rusiji i vi biste željeli tu imati utjecaj. To se zove uplitanje, nešto što obično, za što obično prekoravate druge zemlje. Dakle, imamo na umu da se takve aktivnosti u prošlosti nisu dobro djelovale kad, kada kada pod svaku cijenu e, mijenjamo vladu, to rezultira nacističkim ministrima poput u Ukrajini. Dakle, trenutno se radi o jednom vrlo militariziranom području gdje je čak došlo do nato e, NATOvih snaga na rusku granicu, oko 36 tisuća vojnika, većina od kojih su bili američki, pa me zanima da li je ovo ovdje uplitanje u interesu Europe. Ne, to je samo kako bi se služilo takozvanom Trumpovom ratu. Moramo prekinuti međunarodne odnose koje nas podsjećaju na prošlost. Trebamo kvalitetnu vanjsku politiku koja će biti autonomna, suverena i neće se samo svoditi na ovakve aktivnosti. Hvala. Zastupnik Galer, jedna minuta. Hvala. Slušajući prethodne govornike, činilo mi se da je on glasnogovornik Lukašenka. Trebamo shvatiti da ljudi nakon 26 godina u Bjelorusiji već e, smatraju da je dosta ovoga režima i da žele promjenu. Mi to ne tražimo sami, nego to traže i stanovnici Bjelarusa. E, trebamo e, poslati jednu misiju OSS-a za promatranje izbora i također trebamo ustrajati na tome da se puste na slobodu politički zatvorenici i da se prihvati kandidatura oporbenih kandidata. Također je važno da dođe do izborne kampanje Čini se da postoje najave da će se zabraniti vođenje političke kampanje u urbanim središtima. To je nedopustivo. Moramo poslati jasnu poruku Bjelarusu. Evo, ispričavam se što sam malo oduljio. Hvala, gospodine Galer. Riječ ima zastupnik Nojzar na jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, visoki predstavniče, vjerujem da se nalazimo u jednoj zabrinjavajućoj situaciji u Bjelarusu koja će se vjerojatno zaoštriti do dana izbora, dolazi do e, svojih uhićenja, također zabrane oporbe Također aktivisti civilnog društva su izloženi različitim e, zatvaranjima, zabranjene su prosvjedne manifestacije. Što mi možemo učiniti kao Europska unija? Treba nam zajednički snažan odgovor, snažan odgovor Europske komisije i njemačkog predsjedništva i u to treba uključiti također i utjecajnost Berlina i to trebamo učiniti i nakon izbora. Trebamo uspostaviti partnerstva što više međuljudskih kontakata sa ljudima koji su tamo izloženi pritiscima. Dakle, dijalog koji se temelji na našim vrijednostima i na europskim temeljima. Hvala vam lijepa. Hvala e, zastupniku Noizeru. Riječ e, na minutu i pol riječ e, ima zastupnica Karlsbro den höga Gospodine predsjedatelju, visoki predstavniče, Predsjednik i diktator Lukašenko pogrešno upravlja Bjelorusijom već 26 godina. Radi se o režimu koji se temelji na zlouporabi moći, laži i zlouporabi ljudskih prava i sloboda. Bjelorus je jedina zemlja koja još dopušta smrtnu kaznu. Situacija se pogoršava i pogoršava ljudi koji izlaze na ulice, hapsi ih se i stavlju zatvore, a sada planiraju koristiti oružje protiv nečega što bi trebalo biti dozvoljeno u Europi 21. stoljeća, pravo na slobodne izbore. Zajedno s nekima od kolega u parlamentu tražili smo vodstvo institucija Europske unije da se kazni ono što radi Lukašenko, a ne da bude nagrađeno. Želimo da se ponovno nametnu sankcije. Bjelarus je jedan skandal između europskih zemalja. To se ne bi smjelo dozvoliti da se nastavi sve veće nezadovoljstvo u zemlji. I ovo je prilika da se osudi Lukašenka i podrži demokratske sile. Svi oni koji su završili u zatvoru zbog političkih razloga moraju biti pušteni na slobodu odmah i vrijeme da Europska unija podrži demokratski razvoj događaja u Bjelarusu. Sada je došlo vrijeme. Hvala vam lijepo. Zastupnik Tomac. Borel pa hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Jučer je njemačka kancelarka ovdje rekla da bi jedan od naših prioriteta morala ostati obrana temeljnih prava Europske unije. Temeljna prava su doista vrijednost o kojoj se ne može pregovarati. Šteta je da ovdje u Europi u našoj blizini imamo diktatora koji progoni građane koji se zalažu za iste vrijednosti kao i mi. Iz tog razloga smatram, gospodine visoki predstavniče, da treba djelovati odlučno i uvesti sankcije tom režimu koji progoni e, zbog vrijednosti kao što su vladavina prava i temeljne slobode. Mislim da trebamo više voditi računa o, o građanima Bjelarusa. Hvala lijepo. Zastupnik Olekas, jedna minuta. Šimtieji metai pasaulio istorijoje bus prisimenami kaip ypatingų pokyčių metai. COVID... Dragi kolege, 2020. bit će godina koje će se ljudi sjećati e, kao godine kada je došlo do brojnih promjena, ali što se tiče Bjelarusa, tu ne vidimo da je došlo do promjena. Predsjednik Lukašenko eliminirao je sve oporbene kandidate, provode se uhićenja građana Bjelarusa i iz tog razloga Europska unija mora ponovno uvesti sankcije i osnažiti ih u odnosu na ljude iz e, Lukašenkovog režima. Istovremeno ne možemo dopustiti da građani plaćaju danak zbog sankcija, treba osnažiti veze s civilnim društvom i treba omogućiti mladima da dođu i na studij, pokazati im da ih nismo zaboravili. Zahvaljujem za kraj ima visoki predstavnik, potpredsjednik komisije, gospodin Borel. Koliko vremena imam, gospodine predsjedniče? Niste više zastupnik, tako da nemate službeno ograničeno vrijeme. Komisija može imati riječ koliko dugo želi. Jako lijepo. Hvala vam lijepo. Dakle, govorit ću na svom materinjem jeziku, španjolskom, kako bih mogao biti tečan i otvoren u potpunosti svojim komentarima. Mislim da okupljanje ovakve tri rasprave o važnim temama Dakle, svaka zasebna od ovih tema bi bila dostatna za cjelokupnu raspravu. Ako pogledamo izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu, to bi dakle samo po sebi zahtijevalo izuzetno složenu, sveobuhvatnu za raspravu jer je sadržaj samog izvješća izuzetan. Ne radi se o tome da ćemo moći riješiti probleme o kojima se radi samo time što smo pročitali izvješće, no mislim da je ovo najvažnije izvješće do sada na ovu temu i jednako je važno da budemo svjesni činjenice da naravno objašnjavamo događaje u svijetu, no uz to moramo biti spremni i djelovati. Zbog toga Imamo novi akcijski plan koji će obuhvatiti na dolazeće četiri godine. Svrha toga je da se pobrinemo da naše aktivnosti se ne svedu samo na objašnjavanje nečega kroz izvješće. Radi se o ulozi koja uzrokuje promjene i utječe na stvari. Imamo posebnog zaslovnika za ljudska prava koji će imati ključnu ulogu u provedbi samog plana i u potpunosti su mi jasna sva ograničenja uloge izaslanika i žao mi je što vidim da neki od zastupnika su prebacili fokus rasprave sa cilja izvješća na događaj unutar Europske unije, što uopće nije u suštini niti izvješća, niti rasprave. Mislim da smo imali neke konkretne reference, primjerice naše sudjelovanje u uspostavi instrumenta unutar UN-a koji bi bio pravno obvezujuć i branio na taj način ljudska prava. Nažalost, nemamo mandat vijeća za tako nešto uspostavu takvog instrumenta vjerujemo da je u potpunosti nužno to imati i radimo neslušpeno na raspravama na ovu temu kao što smo i tijekom svibnja radili što se tiče Ekvadora. I isto tako ćemo sudjelovati tu u listopadu dakle i dalje smatramo da je instrument važan, no nažalost nemamo mandat vijeća da u potpunosti kao punopravni član sudjelujemo u pregovorima. Također smo odlučili obnoviti mandat posebnog zaslovnika za obranu slobode vjeroispovijesti koji će raditi paralelno sa visokim predstavnikom za ljudska prava i to je jedan od prioriteta koji imamo što se tiče borbe i podržavanja pitanja ljudskih prava. Sloboda vjeroispovijesti je nešto što je se dovodi u pitanje u mnogim dijelovima svijeta i u velikom broju slučajeva utječe i na europske državljane. A i u mnogim slučajevima dolazi do kršenja te slobode što se tiče kršćana. Kada govorimo o aktivistima i borcima za ljudska prava i njihovoj obrani, to je doista važno pitanje. I vjerujem da države članice e, sa našim izaslanstvima na tim lokacijama blisko surađuju i zapravo vode nas u tome a mi smo neprestano u kontaktu sa veleposlanstvima država članica i aktivistima za ljudska prava koji su u opasnosti. Na taj način možemo se pobrinuti da države članice mogu intervenirati ondje gdje je to nužno. Imamo također i pitanje toga što je komisija rekla i koliko je dosljedna u pružanju pomoći borcima za ljudska prava na koji god način možemo. Gospodine predsjedatelju, volio bih e, da imam dovoljno vremena pozabaviti se svakim pojedinim aspektom izvješća što na, naravno jutros neću moći pa prelazim na sljedeću temu o kojoj smo danas raspravljali. No svakako bih želio biti jasan da kada govorimo o obrani demokracije i ljudskih prava diljem svijeta, da se radi o toliko širokom polju da gotovo da nema kraja jer obuhvaća cijeli niz različitih aspekata što možemo i lijepo vidjeti. Dovoljno je pogledati poštovanje ljudskih prava, demokracije, jer diljem svijeta se pojavljuju novi autokratski režimi, novi autokrati, a ostatku svijeta to može djelovati kao da se radi o demokratskim režimima, no kad ondje živite to nije slučaj. Tako da je ključno da nastavimo eh, sa svojim radom i to uz podršku zastupnika Europskog parlamenta. Zbog toga smatram da je ovo izvješće trebalo biti eh, tema za zasebnu raspravu. Preći ću na Tursku. Poštovani zastupnici, jasno mi je i razumijem niz komentara koje sam čuo, no smatram da postoji još jedna dimenzija prisutna u vječnici danas i gotovo da sam mogao vidjeti papu Piju petog koji je spreman sazvati novu flotu. Ja, dakle, ne pokušavam biti ni Dandelion ni Chamberlain, tako da nemojte gledati u mene jer križarski ratovi pripadaju u jedno drugo povijesno razdoblje. Ovdje ne pokušavamo stvoriti i sukobe većih upravo izbjeći. I zbog toga u cijelom je u Ankari, u Turskoj nedavno e, došlo do događaja gdje sam vrlo snažno se izjasio što se tiče obrane teritorijalnosti, suvereniteta zemalja, zemalja koje smatraju da su neke od turskih aktivnosti nezakonite. Istodobno, e, jasno nam je da ne možemo promijeniti zemljopis i trebamo konstruktivan odnos s Turskom. To pak znači da moramo izbjeći eskalaciju napetosti do koje nažalost dolazi u proteklo vrijeme na moru između turskih i europskih ratnih brodova i to zemalja koje su članice Vojnog saveza NATO. Taj incident istražuje NATO i to je odgovarajuće mjesto za bilo kakvu istragu takve vrste, no očito je da moramo spriječiti ovakve događaje u budućnosti. Kao što sam rekao, ne radi se dakle, Svetoj alijansi koja će se ovdje boriti protiv otomanske invazije, što se čini da neki od vas predlažu, već je potrebno biti mnogo konstruktivniji u kontekstu jedne visoko složene situacije. Zastupnici za Zamorilo Azo su istaknuli koliko je ovo složena situacija. Dakle, nama je potrebna određena vrsta procesa koji će uključivati i pregovore, i znamo da postoje određeni aspekti odnosa između Europske unije i nekih država članica njenih i Turske oko kojih moramo pregovarati. Postoji cijeli niz problema koje je potrebno riješiti i moramo pronaći rješenja. Smatram da bismo trebali riješiti to kroz pregovore s našim saveznikom no moramo u tome biti čvrsti, ali u svakom, pod svakom cijenom iza, izbjeći daljnje sukobe i napetosti koji će pogoršati situaciju. To je ono što pokušavam i što ću i dalje pokušavati uz podršku mojih kolega u vijeću za, za vanjske poslove i sljedeći ponedjeljak sastajemo se e, sa Turskom kao jednom od točaka dnevnog reda. dakle, ja sam i osobno posjetio Tursku, Grčku, Cipar, e, pripremajući se za ovu sjednicu. Što se Bjelarusa tiče, mogu se samo složiti sa svime što je rečeno. Dakle, od samog početka govorimo da se radi o izbornoj kampanji i istaknuli smo incidente koji stvaraju zabrinutost što se tiče represije, kršenja ljudskih prava, to koje provodi bjeloruski režim, to je nešto što osuđujemo i poslali smo poruke upozorenja i to kroz službene kanale no istodobno moramo biti u kontaktu i sa građanskim društvom i održati kontakte s Bjelarusom kako bismo mogli reagirati u kontekstu razvoja događaja. Da kako moramo imati na umu i naše odnose sa Bjelarusom, odnose građana sa Europskom unijom, dakle cijeli niz stvari koji nije nužno kompatibilan. Moramo braniti svoje stajalište i obvezu obrane suvereniteta zemlje kao i prava njenih građana, no istodobno moramo biti uključeni i ostati u kontaktu sa građanskim društvom i održati otvorene kanale komunikacije. Mnogi od vas su pitali zbog čega financiramo Tursku s predpristupnim sredstvima. Dakle, 2017. predpristupni fondovi su srezani. Sad imamo 1,3 milijarde eura. Na raspolaganju, I ako pogledamo trenutnu raspodjelu sredstava, imamo potreban, novac da radimo na promicanju demokracije, podrške ljudskih prava, podrške građanskog društva na mjestu gdje imamo 160 konkretno imamo 18 milijuna eura za ruralni razvoj no trenutno nemamo sredstava za predpristupnu pomoć koji bi bile dodijeljeni za gospodarska pitanja jer kao što sam već rekao došlo do drastičnih rezova fondova zbog turskih aktivnosti. Vijeće smatra da te aktivnosti nisu u skladu sa aktivnostima jedne zemlje u takvom statusu. Dakle, mi smo upotrijebili instrumente koji su na našem raspolaganju, ali ne trebamo brkati stvari. Imamo predpristupne fondove, a imamo i fondove koji su na raspolaganju kako bi se pružila podrška sirijskim izbjeglicama. 3,5 milijuna ljudi koji predstavljaju veliko opterećenje za zemlju domaćina. a ovaj novac trošimo kako bismo olakšali situaciju i činjenicu da Turska prihvaća ove ljude, da financiramo škole, obrazovanje, ne vidim što je tu loše. Kako možete očekivati da prestanemo s financiranjem takve vrste? S time se mora nastaviti. Parlament odnedavna e, prati i to pitanje, postoji mogućnost daljnjih 500 e, milijuna eura za sirijske izbjeglice. To nije novac za Tursku, to je novac koji ide izravno preko nevladinih organizacija koje rade na terenu kroz UN-ove agencije isto tako. I taj novac služi kako bi se olakšala očajna situacija sirijskih izbjeglica. To nije nešto što možete kritizirati. Ne radi se o razmjeni između nas i Turske, već nešto što je ključno i sa čime moramo nastaviti. Nastaviti pružati podršku ovim ljudima i isto činimo i u Libanonu, Jordanu. A što se bjelarusa tiče, dijelim vaše stavove da je situacija vrlo ozbiljna. Istina je da imamo određeno ograničenja na naše aktivnosti, učinili smo što je moguće sa instrumentima koje imamo na raspolaganju, tako da ćemo pratiti razvoj događaja. Vijeće za vanjske poslove će to također razmotriti i poduzeti potrebne aktivnosti. Što se treće točke dnevnog reda tiče, e, samo mogu reći da se u potpunosti slažem sa svime što su zastupnici rekli i s načinom na koji su ocrtali situaciju u Bjelarusu. Poštovani zastupnici, hvala vam, gospodine predsjedatelju, hvala na tome što ste mi dali dovoljno vremena. E, rado bih da sam još i više vremena mogao upotrijebiti, no smatram da sam uspio dati jedan sažeti pregled, reakciju na pitanje, komentare koje su poštovani zastupnici postavili. Hvala potpredsjedniče komisije. Ovime zaključujem zajedničku raspravu. I zasjedanje prekidamo do 14 sati i 15 minuta. Želim svima ugodno poslijepodne i dobar tek. druge na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 U skladu s poslovnikom je preporuka usvojena i objavit će se. Prije nego što počnemo e, s raspravama ću objaviti rezultate glasovanja. Prvo, rezultat prvog glasovanja humanitarna situacija u Venezueli, migracijska izbjeglička kriza, amandman prvi odbijen, drugi odbijen, treći odbijen. Sveobuhatna politika Unije o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, akcijski plan komisije i drugi nedavni događaj. Amandman prvi je odbijen, treći odlomak, drugi dio usvojen, Treća točka, treći dio usvojeno. Amandman prvi dio odbijen. Amandman šesti, drugi dio odbijen. Amandman četrnaesti odbijen, petnaesti odbijen. Odlomak šest prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, treći dio usvojen, osmi, osma točka, prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, E, točka 9. usvojena, prvi dio usvojena, točka 13, drugi dio usvojeno, amandman drugi usvojen, e, amandman 16 odbijen, točka 18 usvojena, amandman 7 usvojen, e, točka 23, prvi dio usvojena, točka 23, drugi dio usvojena, Amandman 8. odbijen, 24. prvi dio usvojen, drugi dio usvojen. Točka 24. treći dio usvojeno, točka 27. prvi dio usvojeno, 27. Prvi, drugi dio usvojeno, amandman 9. odbijen, amandman 10. je odbijen, točka 30. prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, amandman 11. odbijen, amandman 12. odbijen, Amandman 13. prvi dio usvojen, drugi dio odbijen. E, točka 40. prvi dio otpada, drugi dio također otpada kao i treći dio. Četvrta točka je odbijena i amandman peti usvojen. E, došli smo do drugog dijela e, drugog glasovanja i prije nego što počnemo ću dati riječ gospodinu Gušmao koji se javio za riječ u skladu s člankom 159 ime o mm, mjerama zapošljavanja u zemljama člancama. Gospodine Gušmao, izvolite, za dvije minute. I glasovanje počinje 14.30 do 15.45. I koristit ćemo se istim postupkom kao jutros. Gospodine Gušmao. Wo ist er? Hvala predsjednice. Kriza izazvana izbijanjem COVID-19 utjecalo je na javno zdravstvo i to s teškim posljedicama. No, isto tako počinjemo osjećati i dramatične gospodarske i socijalne posljedice. Stoga izvješće o orijentacijama politika zapošljavanja ove godine predstavlja izvješće koje ima posebnu odgovornost jer već sada nastojimo naći rješenja za ovu socijalnu i gospodarsku krizu koja se sve više i više osjeća, a znamo da će u narednim mjesecima biti znatno izraženija. I iz tog razloga je jako važno, imajući na umu naravno da postoje različite razlike između klubova zastupnika glede funkcioniranja E, javnih službi i gospodarstva. Dakle, važno je da smo došli do ovako većinskog konsenzusa sa ovako širokom većinom e, s ciljem dakle izglasavanja temeljnih politika kojima će se zaštiti oni koji imaju posao, ali i javne politike i socijalne politike za one koji nemaju posla ili koji će ostati bez posla tijekom ove gospodarske i socijalne krize. Stoga zahvaljujem svim izvjestiteljima koji su radili na ovom izvješću. Želim zahvaliti na ovom duhu kompromisa koji je omogućio da se zaključuje ovaj tekst. Tu smo imali veliku podršku Europske konfederacije sindikata i po mom mišljenju Europski parlament bi mogao dati veliki doprinos za ostvarenje tog strateškog cilja. To je više navrata ponovljeno ovdje na plenarnoj, dakle treba reagirati inkluzivno, energično i nikoga ne ostaviti po strani. U tom duhu smo svi podržali ovo izvješće. Hvala vam. Hvala gospodine Gušmao. Mm, kao što rekoh, glasovanje će se držati od 14.30 do 15.45, isti postupak kao jutros e, otvara se drugo glasovanje, možete glasovati o 15.45, rezultati glasovanja će se objaviti u 18.15. Dann kommen wir nun zu den Nastavljamo s raspravama. Sljedeća točka na dnevnom redu je usmeno pitanje e, Komisiji strategije održivosti za kemikalije. Podsjetit ću zastupnike da počinjemo prvo sa e, zastupnicima klubova i da se ne možete spontano javiti sa riječi, da se neće moći koristiti plavi kartoni. Prvo ću dati riječ e, kolegici Spiraki. Madam President. Hvala vam predsjednice. Nadam se da je i komisija nazočna ili nije. Možda bismo trebali malo sačekati ako je moguće. Sačekat ćemo koji minut. Da, evo stižu. Hvala najpša na strpljenju. Želim dobrodošću povjereniku i članovima komisije. A sada ćemo najprije saslušati kolegicu Spiraki. Izvolite. Najpša hvala predsjednice povjereniče Sinkivićute. Uz ovaj zahtjev rezolucije Europski parlament e, traži od komisije da nastavi s kemijskom e, strategijom održivosti. Kemikalije se nalaze svugdje. Ima ih u hrani, vodi, odjeći, kozmetici. One su i u zraku koji udišemo. Drugim riječima, to utječe na sve segmente našeg svakodnevnog života. Prvi prioritet je podići razinu zaštite potrošača i okoliša. Iz tog razloga tražimo za odstranjenje opasnih eh, tvari i naći njihovu zamjenu kada je to moguće i molimo komisiju da uzme u obzir i opasnost koju predstavljaju endoktrini disruptori i kombinacijski efekt različitih e, e, kombinirano upotrebljavanje, upotrebljavanje različitih komunikalija. Mi želimo uspostaviti sigurnosne zaštitne mjere za cijeli svijet. To bi trebalo koristiti u nacionalnoj trgovinskoj policiji, ustanoviti zaštne odredbe koje će biti izgrađene sa e, sigurnošću na umu. To treba biti prošireno i on kraj europskih granica. Kemikalije su također industrija, industrije. Dakle, grupni pristup omogućit će industriji e, da se pomogne strategija mora isto tako dati dovoljno vremena industriji kako bi zajamčila sigurne i dobre proizvode i poticala europsku zaštitu gospodarstva. Ime što na umu, strategija treba zajamčiti dobre, dobro, dovoljno financiranje za stvaranje sigurnih inovativnih e, alternativa. Ta strategija također treba zajamčiti da se izbjegavaju nepotrebna testiranja na životinjama potaknuti smart testing i e, umjetnu inteligenciju. No naravno sve ne ovisi o ovom domu, sve ne ovisi o Briselu i o dobroj volji političara u Briselu. Sad moramo pojačati razinu provedbe postojećeg zakonodavstva i tražiti država članica da u potpunosti poštuju postojeći zakonodavni okvir kako bismo imali sigurno i održivo okruženje i konkurentno europsko tržište. I u toj strategiji imamo tri ključna saveznika, to su tri agencije, EKA, EFSA i EMA. Kao prvo moramo izbjegavati preklapanje rada ovih triju agencija. Kao drugo moramo zajamčiti odgovarajuće financije i staviti im na raspolaganje dodatne resurse. Zaključno želim reći da e, strategija održivih kemikalija je važna i mora se uključiti u zeleni dogovor i imajući to na umu potpuno podržavamo inicijativu EKE e da se promovira uspostava potpunosti konektiranog i interoperabilne platforme Europske unije e, za podatke i da se potakne dijeljenje podataka između tijela vlasti i regulatora industrije i građana. Dragi kolege, povjereniče, strategija za održivi razvoj kemijskih proizvoda može omogućiti našoj generaciji budućim naraštajima da žive u sigurnijem okruženju koje će biti manje opasno uz podnošljiviju cijenu koju treba podnijeti odnosno platiti okoliš. I zato je važno da uvoz kemijskih proizvoda da se oni koji se uvoze pridržavaju istih pravila kao i oni koji se proizvode u Europskoj uniji. Hvala. Sada povjerenik čute u ime komisije. Izvolite. Hvala predsjednice. Uvaženi zastupnici, dragi kolege. Današnja rasprava i rezolucija koju ćete sutra usvojiti o budućoj strategiji za e, kemikalija je pravovremena i želim vam zahvaliti na mogućnost koju mi pružate da odgovorim na vaše usmeno pitanje te da vam informiram o tome kako napreduje ta strategija. Kao što je to rečeno u programu rada Komisije za 2020. Ažurirali smo nedavno kako bi strategiju, kako bismo pružili odgovor na E, pandemiju covid dakle predviđena je u za treći kvartal ove godine i radimo na usvajanju tog dokumenta. Interne raspravi, pripremni rad su i dalje u tijeku, tako da sam siguran da ćete razumjeti da informacije koje vam mogu danas dati ostaće općenite i ne mogu ulaziti u, u bilo kakve detalje e, buduće strategije. Dakle, strategija kemikalija za, održivi razvoj je jedna od ključnih za zeleni dogovor i jedan od prioriteta mog portfelja ove godine. Dakle, kada smo usvojili zeleni dogovor u prosincu prošle godine, svi smo se složili da e, oslobodimo okoliš e, toksičnih tvari. Strategija je dvojaka. Kao prvo mora omogućiti zaštiti građane i okoliš od opasnih kemikalija i treba potaknuti inovativni rad za razvoj sigurnih i održivih alternativa. Dakle, ta dvojaka strategija, odnosno ciljevi, bili su naša vodilja u pripremnom radu od samog početka i od samog početka je savršeno jasno bilo da je cilj bio bolje uskladiti zdravstvo, zaštitu okoliša i pojačati svjetsku konkurentnost. Sve su to stvari na kojim svijet dionici moraju zajedno raditi. To se primjenjuje također i na komisiju i zato smo ja, moje službe, moj tim eh, radili na pripremi strategije, blisko surađujući s brojnim drugim eh, glavnim upravama, kabinetima, povjerenicima, na i bavili smo s ovom doista horizontalnom temom i u rezoluciji, u rezoluciji koju ćete e, usvojiti sutra, nadam se da ćete i vi e, ukazati na tu horizontalnost e, i to ste uradili. Dakle, ukazujete na sigurnost i održivost budućih pravila, ali isto je tako i na ključni, ključnu ulogu višestrukih ciljeva kao što je e, ambicija klimatske neutralnosti, stope e, onečišćenja, energetska tranzicija, promičba e, kružnog gospodarstva. Dakle, dopustite mi da vam već sada zahvalim na uloženom velikom trudu kako bi se napravila ova rezolucija koja, kao što rekao, dolazi stvarno pravovremeno. Jednom kada bude usvojena, analizirat ćemo je detaljno i uzeti ozbiljno u obzir kada budemo radili na zaključivanju svoje strategije za kemikalije narednih tjedana. Također ćemo uzeti u obzir i više od 400 komentara i doprinosa koje smo dobili od, eh, dop, eh, od dionika i građana kada smo radili na eh, planu puta za kemik, strategiju o kemikalijama koja je od 19. lipnja do 20. 19.5.26. Eh, bila otvorena. Dopustite nam sada par stvari dodatnih kažem. Strategija za kemikalije je utemeljena na eh, čitavom nizu prethodnih inicijativa koje su povezane za europsko zakonodavstvo o kemikalijama i drugi, drugu reviziju Riča iz 2020. Zatim eh, test otpornosti e, kemikalija iz 2020. na komunikaciji o o uh, e, e, disruptorima te dokumentima iz 2018. o gospodarenju otpadom. Mi, smo, mi ćemo se temeljiti na ovih sljedećih pet elemenata. Kao prvo zakonodavstva za zaštitu zdravstva i zaštitu od opasnih kemikalija. Usprkos velikim ostvarenjima europske, europskog zakonodavstva moramo ipak e, uveliko ubrzati svoj rad kako bismo zaštitili ranjive skupine i kako bismo djelovali na kombiniranom korištenju kemikalija, endoktrinih e, disruptora i drugih opasnih tvari. Drugo, trebamo pojačati inovativnost e, i tržno natjecanje. Moramo kombinirati sigurnu i održivu proizvodnju i korištenje kemikalija. Dakle, tranzicija da se dođe do sigurnog i održivog samo po sebi predstavlja ključnu priliku za konkurentnost i inovativnost EU. Istovremeno, jaka i održiva europska industrija je važna stvar. Dakle, ako, želi europska e, ako želimo da Europska unija da svoj doprinos globalnoj održivosti, također moramo podržati i oporavak od gospodarske krize. Dakle, graditi otpornost i zajamčiti stratešku autonomnost e, u opskrbi ključnih e, kemikalija u Europi, na primjer, za sve zdravstvene moguće potrebe E, za ostvarenje klimatske neutralnosti, za digitalnu tranziciju, za e, ciklus čistih sigurnih materijala i nutu razinu onečišćenja. Treće, treba uključiti e, naš zakonodav, naše zakonodavstvo u sve koje je već spremno, ali je ponekad kompleksno i, i nekim situacijama nedosljedno. Dakle, to je veliki izazov za tijela vlasti imamo mogućnost racionalizirati i pojednostavniti i učiniti sve učinkovitijim tako da bismo prešli, da bismo imali jednu ocjenu za e, jedan i, pojednostavljeni postupak. Dakle, trebamo spriječiti postojeće zakonodavstvo, trebamo omogućiti da postojeće zakonodavstvo u potpunosti e, e, bude efikasno. Četvrto, istraživanje i znanje. Dakle, trebamo bolje dijeliti podatke i sa između industrija, unutar industrije i sa potrošačima. Jedna ključna stvar jeste praćenje opasnih tvari u članku o netoksičnim e, ciklusima i na kraju krajeva e, kružnog gospodarstva. I za kraj jačanje globalne dimenzije. Važno je da Europska unija postane sve veći primjer e, gospodarenju opasnih kemikalija kako bismo ojačali svjetske standarde i podržali treće zemlje u e, proizvodnji, sigurnoj proizvodnji kemikalija. Jednom kada ova strategija bude usvojena na kolegiju, ja ću sa zadovoljstvom naravno e, doći i predstaviti vam tu strategiju i unaprijed se veselim e, našem zajedničkom radu u e, implement, na provedbi strategije. Jer kada strategija bude objavljena, naš rad neće biti gotov. Što više, tu će početi. Za sada da vam zahvalim na vašoj pažnji i sada e, sa nestrpljenjem želim čuti stavove kluba zastupnika. Hvala. Kolegica Vajs, jedna... Sorry klimaet og øh, miljøet kan snart ikke mere samtidig klodens befolkningstal klima ne može više izdržati dakle ima sve više ljudi na na našem planetu i naša odgovornost doista je specifična imamo specifične ciljeve imamo taj famozni zeleni plan koji je usvojen prošle godine, nismo ga zaboravili mi pučani. Zato imamo ovu rezoluciju koju vas pozivamo da usvojite pozivamo vas da usvojite ovu strategiju što više, što prije moguće i ovo ovaj ubrzani postupak praćenja je važan. Nije nam dovoljno samo ime, već stvarno ono treba biti brzo. Dakle, fitosanitarne proizvode trebamo, ali oni koji su stvarno opasni moramo ih što prije moći evidentirati. To je jako važno i za Europu i za ostatak svijeta. Dakle, taj brzi to brzi sustav praćenja, fast tracking, to mora biti doista stvarno brzo. Mi to dugujemo Europi i svijetu i poljoprivrednicima. Dakle, nije pravedno ako to ne bude funkcioniralo i to neće nikome koristiti. Gospođa Marija Rena, minut pol. Hvala. U komunikaciji o zelenom dogovoru komisija je rekla da želi nut stopu e, onečišćenja za toksične e, tvari. Pa u tom kontekstu e, ovaj, ova strategija je od ključnog značaja i sva zakonodavstva koja reguliraju i uređuju e, opasne tvari moraju biti štit za sve građane e, od opasnosti koju predstavljaju te tvari. Kroz našu rezoluciju parlament je uputio jasnu i ambicioznu poruku. Kao prvo želimo imati punu provedbu postojećeg zakonodavstva, ali isto tako i e, razvoj zakonodavstva glede brojnih aspekata. Dakle, istina je da jake mjere za zdravlje i okoliš jesu nužne i moramo doista preuzeti svoju odgovornost po tom pitanju. Mi želimo da zdravlje bude ispred gospodarskih interesa e, industrije. Što je održiva kemija. Moramo imati jasne kriterije kako bismo to e, jasno rekli. Osim toga, osim, bez toga e, održivo, održivo gospodarstvo bit će samo ime, koncept e, kojim će se koristiti industrijalci. Dakle, održiva industrija nije samo industrija koja će jamčiti stalno sve više, omogućiti sve veće svu veću dobit e, industriji. Ne, ona mora smanjiti opasnosti od kemikalija i zamijeniti najopasnije e, tvari sigurnim alternativama. Dakle, moramo imati veću transparentnost u postupku autorizacije, isto tako što se tiče zaštite okoliša. Cijena kemijske industrije na okoliš jeste 160 milijardi e, eura godišnje. Kad bi to industrija plaćala iz svog džepa, budite sigurni da bi e, stvar puno brže išla. Dakle, u tom smjeru trebamo ići. Hvala. Hvala. Hvala. Kolegica Arena govorila je u ime SND-a, sada u ime Renjua, kolegica Ris. Hvala predsjednice, povereniče Naša revolucija daje e, cilj, dakle cilj e, europske održive strategije za kemijske proizvode koju će komisija predstaviti do kraja godine, i sa zajedničkim ciljima. To je jačanje zdravlja e, naših sugrađana i okoliša. To je ambiciozan cilj, dakle 71% kemijskih proizvoda proizvedeni u Europskoj uniji su u kategoriji opasnih proizvoda. Dakle, s obzirom da smo dobili neke informacije, komisija želi pojačati regulativni okvir, da je to dobra vijest, tu je meta rič naravno i grupirani pristup sličnim tvarima kako bi se e, E, bolje kontrolirale, kontrolirale e, opasne tvari. Dakle, ta logika pristupa po obiteljima sličnih e, tvari mora biti isto primjenjiva i za restrikcije opasnih proizvoda. Na primjer, ftalat koji je zamijenjen u dječjim igračkama ne smije biti dopušten drugdje. Također, e, imate i novi kriterij za upravljanje rizikom. Naravno da se mora zaštititi od neurotoksina, od e, disruptora. E, mislim na sve ljude koji su svakodnevno u svom radu izloženi solventima i teškim metalima. Imamo isto tako tvari koje se nalaze u teflonskim tavama, u ambalaži, te tvari predstavljaju pravu opasnost za zdravlje. Europska unija povjereniče mora ići ka isključivanju tih skoro 5000 kemijskih proizvoda, odnosno tvari. I trebate znati da je u prosincu prošle godine nizemska vlada pogurala pitanje e, da se o tome raspravi u vijeću. Postoji ta mogućnost da dakle, trebamo je iskoristiti. Sada za klub zastupnika ide Kolega Tovaljeri, jedna minuta. Kolegica, hvala vam. Pa, smatram da je ova strategija problematična u više pogleda. Vrlo je ideološka. E, moramo temeljiti politiku na dokazima. Ne možemo ocrnjivati našu poljoprivredu, naš radimo na jako održiv način i u Europi bismo morali moć e, ne bismo trebali uvoziti proizvode e, e, iz zemalja izvan Europe koji, ne, nisu, koji se ne smiju proizvoditi ovdje. To, je, to vrlo loša politika, to, to nanosi veliku štetu našim poljoprivrednicima i poduzećima. i ne možemo samo oporezivati kako bismo dobili prihode, nego moramo zaštititi okoliš. E, u, u Europi smo mogli to učiniti, ali smo dozvolili da se to premjesti u inozemstvo. Moramo aktivno podržavati ovu gospodarsku granu kako bismo mogli proizvoditi na održivi način. Hvala vam. Za zelene kolega Gigold za jednu minutu. Gospođo predsjedavajući gospodine povjereniče, Europski parlament zahtijeva da se pristup u o kemikalijama potrubno promijeni. Moramo, provesti preustroj u, kemijskoj industriji i zaštititi okoliš. Mora postojati e, politika nulte tolerancije prema otrovnim kemikalijama. Prošli tjedan smo saznali da svako peto dijete u Njemačkoj, alarmantno, je suočeno s kemikalijama, opasnim kemikalijama svakodnevno. I zbog toga e, e, e, se ne može isključiti da, da otprilike 20% djece u Njemačkoj nije pretrpilo ozbiljne zdravstvene probleme zbog toga. Moramo zabraniti, moramo riješiti tu situaciju, moramo i zaštititi našu djecu. To je također mogućnost e, za našu kemijsku industriju koju ne smiju propustiti. Čist okoliš, čist zrak e, je fantastično, ali osim toga možemo na taj način e, osigurati 1,2 milijuna radnih mjesta u ovoj gospodarskoj grani. Očekujemo ambicioznu strategiju od vas, gospodine povjereniče. Gospodin Fioki za ECR, izvolite. E, hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ja sam izvjestitelj u Sjeni. Ja se nažalost ne slažem s nizom e, kompromisa ovdje, jer ova uredba će biti jako stroga prema srednjim i malim poduzećima. Ja sam bio poduzetnik 35 godina i važna je sigurnost e, zdravlje na radu i tako dalje, ali tu ima više problematičnih dijelova želi se izmijeniti druge uredbe kao sigurnost na radu, između ostalog i ovo će mnogo koštati e, branšu. Na primjer, mislim na, na učinak kombinacija tvari ili ovaj, ovo načelo bez podataka nema stavljanja na tržište. I i, mora, i, i to da se traži da se u vrlo kratkom vremenu nađu alternative za neke kemikalije. ja pa nisam ni, ni pošto za opasne kemikalije, ali ovo će, ovo će zaista učiniti naša poduzeća nekonkurentnima, pogotovo mala poduzeća. Mm, oni već moraju poštivati mnoštvo pravila i propisa. Hvala vam. Hvala vama zadnji govornik, gospođa Kamp eh, za GUE, klub zastupnika GUE. Minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, mi imamo pravo na netoksičan okoliš, na nažalost eh, nismo ni blizu tog cilja. Ljudi umiru prerano samo zato što su izloženi opasnim kemikalijama svakodnevno. Samo zato što su išli na posao. Tu su e, ključni insekti umiru zbog pesticida koje koristimo u poljoprivredi. E, djeca su izložena endokrinim disruptorima samo zato što se igraju otrovnim igračkama milijune životinja e, pate zbog e, pokusa na životinjama, što neki nazivaju znanošću. Moramo zaštititi građane od izloženosti najopasnijih e, kemikalija, najopasnijim kemikalijama koje se još uvijek izvoze u druge dijelove svijeta. Drago mi je što je komisija obećala da će postići netoksičan okoliš i da će primijeniti princip nulte tolerancije prema opasnim kemikalijama. No, ova strategija održivosti e, mora odgovarati našim očekivanjima. Jer tre, potreban nam je svijet bez otrovnih kemikalija i to čim prije. Hvala vama povjerenik Sinkević još za kraj, izvolite. E, zahvaljujem gospođo predsjedavajuća, e, uvaženi zastupnici, dragi kolege, zahvalio bih se na vašim prilozima i mnogo toga što ste spomenuli je sadržano u rezoluciji koju ćete sutra, sutra usvojiti i svakako primam na znanje to što ste rekli i mi ćemo pazljivo razmotriti sve to kad budemo dovršavali ovu strategiju tijekom narednih nekoliko tjedana. Naš cilj ovom strategijom je osigurati sveobuhvatan okvir i plan unutar kojeg svi dionici trebaju surađivati. O, pandemija e, zahtjeva od nas da ubrzamo rad na ovom području. Moramo podržati socijalni i gospodarski oporavak u Europi i moramo također povećati našu stratešku autonomiju što se tiče kemikalija koje su važne za društvo i za javno zdravlje. Ova strategija je prvi korak e, ka cilju e, nultih emisija za netoksičan okoliš. I ovo dopunjuje zeleni plan tako što se štiti biološka raznolikost i tako što se približavamo cilju e, klimatske neutralnosti, što je ogroman doprinos kružnom gospodarstvu. Strategija podržava također druge prioritete komisije, kao što je, na primjer, digitalna tranzicija, čime se e, osnažuje konkurentnost Unije, e, borba protiv raka i tako dalje. Horizontalan karakter e, ovog pitanja zahtjeva konstruktivnu suradnju svih dionika kako bismo ju mogli provesti u praksu i kako bi ona funkcionirala. Računam na vas i veselim se bliskoj suradnji s vama u važnom pitanju. Hvala vam. Hvala vama, gospodine povjereniče. E, time se završava ova rasprava. E, glasovanje o amandmanima će se održati danas i konačno glasovanje će biti sutra. Time prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. od to je izjava Vijeće komisije, poticanje procesa uključivanja Roma u Europi za sljedeće desetljeće. Podsjetila bih zastupnike da se nećete moći spontano javiti za riječ tijekom rasprave i da se neće moći koristiti plavi karton i da ću povjereniku vremena da se na miru sjedne. Um. Merci beaucoup a tous ceux qui nettoient et désinfectent. hvala svim onima koji čiste i dezinficiraju naša, e, naša mjesta tijekom e, plenarnog zasjedanja. Za vijeće dajem riječ gospodinu Žutkevu. Hochverehrte Frau Poštovana gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, zastupnici, danas raspravljamo o socijalnoj situaciji Roma. Govorimo o 10 do 15 milijuna ljudi u Europi. Govorimo o 6 milijuna građana i građanki Europske unije. Mnogi od njih žive u siromaštvu, u nezamislivom siromaštvu. Prije skoro deset godina smo usvojili strategiju za integraciju Roma. Mnogi od vas su, su radili na njoj. Taj proces je počeo 2011. uz veliku podršku ovog parlamenta. Od onda, dame i gospodo zastupnici, je prošlo skoro deset godina i nažalost su rezultati koje smo do sad postigli razočarajući. E, s tim se slaže i komisija i to i vi spominjete u vašoj rezoluciji od prošle godine. Morali smo shvatiti ili shvatili smo da traje dugo, predugo da uklonimo E, duboko ukorijenjeno siromaštvo i, i, i, i marginalizaciju koja traje već desetljećima, ako ne i stoljećima. To kažem kao predstavnik jedne zemlje koja je e, u desetljećima fašizma ubila 500 tisuća Roma i Sinti. Uključivanje Roma put do tog cilja je dug. Da, trebali smo postići više nego što jesmo. I svakako i možemo i moramo učiniti mnogo više u budućnosti. No, dame i gospodo, e, ima i dobrih vijesti. Kao što je Europska komisija rekla, Najveći napreci su postignuti na području uh, obrazovanja. Zemlje članice su poduzele mjere kako bi manje e, Roma napustilo školu prerano i kako bi više romske djece e, išlo u, pohađalo predškolske ustanove. To je mm, jako važno. Dame i gospodo, u 21. stoljeću moramo iskorijeniti diskriminaciju E, rasističke predrasude i mržnja. To diskriminacija i anticiganizam se mora jednom za svagda iskorijeniti. Ako ćemo se moći sami pogledati u oči, ako se, se sami i ako se želimo ako želimo stvoriti stvarno društvo jednakosti i ravnopravnosti, ali nam je potrebna strategija za suzbijanje socijalne neravnopravnosti, ekstremno siromaštvo tijekom više generacija dovodi do ozbiljnih problema na području zdravstva, eh, stanovanja, obrazovanja i na tržištu rada. Potreban nam je koncept, eh, sveobuhvatan koncept. Samo na taj način možemo prekinuti ovaj začarani krug marginalizacije i jasno je da predstavnici Roma moraju sudjelovati u tom postupku, ali ne sa strane, nego kao ravnopravni partneri u, u dijalogu u, koji se temelji na međusobnom poštovanju oni koji nemaju pristup obrazovanju u javnom zdravstvenom sustavu, ljudi koji nemaju posao, koji nemaju krov nad glavom, kako će on ti ljudi ikad moći ostvariti svoje snove, kako će oni moći razviti svoje talente na korist cijelog društva. Oni su jako teško pogođeni ovom pandemijom, osim toga. Romi moraju imati pristup e, e, osnovnim zdravstvenim uslugama i općenito e, pristup zdravstvenom sustavu. E, komisija je najavila i nove inicijative za e, deseti mjesec i ja bih se zahvalio parlamentu što cijelo vrijeme vraća ovo pitanje na dnevni red. Vi ste na taj način doprinijeli već onda 2011. ste, ste pokrenuli taj strateški okvir. No, vi ste nas cijelo vrijeme podsjećali na to od onda da e, hitno moramo posvetiti ovom pitanju više pažnje. E, zamislite si dijete, romsko dijete, koje je rođeno godine kad je donesen okvir e, za strategiju Roma. 2011. godina nade, velikih planova, i sjajnih obećanja zajednici Roma i Sintije. Danas to dijete ima devet godina. Mm. Nažalost nije dobilo te mogućnosti i prilike koje većina od nas ovdje shvatra, smatra e, kao nešto što uzimamo zdravo za gotovo. Socijalna diskriminacija, isključenost, marginalizacija, to nisu tek, to nisu samo riječi, to je realnost. Realnost u Europi, u svim zemljama Europske unije. Sastoje se od nepravednih prepreka zbog kojih Romi ne mogu sudjelovati u društvenim zbivanjima na ravnopravan način. Mislimo na ovo dijete od devet godina, na 6 milijuna građana u Europi, na odrasle, na djecu, žene i muškarce, dječake i djevojčice, koje će mogućnosti i pri oni imat u narednih nekoliko godina. Ne smijemo ih ostaviti na cjedilu. Vijeće i parlament su saveznici u ovom radu da se uključe Romi, integriraju društvo. I ovaj savez će opstat Zemlje članice e, e, su nadležne u ovom pitanju. No mi, Evropska unija, i može pomoć kako bi se na kraju postigli uspješni rezultati. Na sreću imamo propise koji zabranjuju diskriminaciju svih etničkih manjina, pa i Roma. Dame i gospodo, ovo je ključna godina za pokretanje procesa uključivanja Roma. Znam da smo previše puta izgovorili tu rečencu, no radi se ne samo o praznim riječima, nego o konkret, poduzimanju konkretnih mjera. Drago mi je što je ovaj paket koji komisija sad priprema što ga priprema i mi ćemo učiniti sve što možemo kako bi se ovaj paket usvojio tijekom našeg predsjedanja. Želim nam svima da radimo na ovome na temelju uh, naših zajedničkih vrijednosti, na temelju principa solidarnosti. Europa je uh, stoji za solidarnost, za dostojanstvo, za slobodu i za Sinti i za Rome. Hvala vam. Hvala vama, gospodine državni tajniče Rot, gospođa Dali za komisiju. Hvala vama, gospodine Rot, na, na vašim uvodnim, dojmljivim uvodnim riječima. E, poštovani zastupnici, hvala vam što ste stavili ovo pitanje na dnevni red. Zahvalila bih se gospođi Jaroki, gospodinu Francu i gospodinu Polardu e, na njihovom, e, na njihovom predanom radu za romsku zajednicu iz uključivanja ove zajednice, njihovo sudjelovanje u društvu i na tome što su organizirali ovu raspravu. Ja bih se nadalje zahvalila svim nazočnim zastupnicima što neumorno rade na ovom pitanju e, na Za početak bih citirala e, kancelarku Merkel, riječi koja je jučer izgovorila ovdje. Rekla je ljudska i građanska prava. Mm. Ljudsko dostojanstvo koje se ne smije e, kršiti. Političko pravo na politički razvoj, zaštita diskriminacije, ravnopravnost, jednakost ne samo na papiru nego i u stvarnosti. To su etički i politički temelji na kojima Europa počiva. To su prava koja vrijede za sve. Nisu to prava koja vrijede malo više za neke, a malo manje za druge uvijek za neke, a ponekad za druge. To su prava koja vrijede za sve uvijek. To je obećanje Europe. I to moramo mi jamčiti građanima da slobodu da uživaju sve svoje slobode i vjerske slobode i političke slobode i druge slobode da imaju pravo na život u slobodi i u svjetlu tog citata bih se sad osvrnula na realnost u kojoj žive Romi, e, predmet naše rasprave danas. Romi žive u marginaliziranim zajednicama. To je jedna od najranjivijih skupina koja je možda najteže pogođena pandemijom bolesti COVID-19 nejednakosti, postojeće nejednakosti su se pogoršale, diskriminacija i marginalizacija su postali sve još više vidljivi. komisija je donijela više ciljanih komunikacija i priopćenja i mi ćemo i dalje pomno pratiti razvoj situacije. Intervenirat ćemo na osnovi potrebe u skladu s našom dužnošću. Komisija je već na početku krize zajedno sa povjerenikom Kirakidisom i povjerenikom Smitom sam se obratila zemljama članicama pismom i tražila specifične mjere za najranjivije skupine, među njima i za Rome u kontekstu krize koronavirusa i također smo donijeli više instrumenata kao hitan odgovor na krizu kako bismo pružili potporu ranjivim skupinama poput Roma. Niko, a pogotovo ne najranjiviji, ne bi trebao nositi e, veći teret od ostalih tijekom ove pandemije. Romi su pogođeni ovom krizom ne samo po pitanju javnog zdravlja i ekonomski. Romi su nažalost e, prikazani kao prijetnja javnom zdravlju tijekom krize. To je sramotno. Pandemija je pokazala e, da postoji duboko ukorijenjena diskriminacija ovih, ove zajednice. Komisija osuđuje stigmatizacija, stigmatizaciju, diskriminaciju Roma. To je suprotno našim vrijednostima i temeljnim načelima naše demokracije. To je protivno tim načelima i mi imamo mehanizme i alate kako bismo mogli stati na kraj diskriminaciji na osnovi etničke e, pripadnosti. Želimo suzbijati zločine i mržnje među njima i anti romizam. Zabranjena diskriminaciju, diskriminacija na osnovi etničkog porijekla u svim aspektima života. Romi su zaštićeni tim pravnim instrumentima i mi ih moramo, dužni smo primjenjivati te instrumente. No, zakonodavstvo je jedno. No, druga je stvar koliko su ti instrumenti učinkoviti u svakodnevnom životu ove zajednice. Mi moramo učiniti mnogo više nego do sada. Mi pažljivo pratimo poštivanje zemalja članica ove direktive. Tri postupka su u tijeku protiv zemalja članica zbog nepoštivanja propisa. Radi se o segregaciji romske djece u obrazovanju. Mi, ja aktivno radim s dotičnim zemljama članicama kako bi se riješila ta situacija ja sam svakako spremna pokrenuti više postupaka zbog nepridržavanja propisa i zakona. Potreban je sveobuhvatan pristup kako bi stali na kraj diskriminacije Roma i mi ćemo izraziti ambiciozne inicijative za vrijeme nakon 2020. za uključivost, participaciju Roma do 2030. I na to će također odraziti e, nove potrebe nakon korona krize, potrebe koje su nastale u zajednicima Roma. Predstavit ću novu inicijativu kasnije ove godine. Mi želimo izraditi čvrstu, ambicioznu i sveobuhvatnu strategiju i čvrsto sam uvjerena da e, na temelju evaluacije okvira Mm, od 2011. do 2020. Da moramo fokusirati više na poticanje jednakosti za Rome, borbom protiv e, diskriminacije i an, anticiganizma i poticanjem socijalne uključenosti. I moramo osigurati partnerstva s romskim zajednicama s romskim civilnim društvom i sa svim drugim dionicima e, fokusirati na uključenost Roma i tih pitanja u sve politike moramo poboljšati prikupljanje podataka i praćenje napretka putem indikatora i jasnih ciljeva kako bismo osigurali napredak i poboljšali politike. grozne posljedice ove pandemije koje pogađaju romske zajednice su dodatno naglasile potrebu da se svi dionici predano prihvate ovog posla da pomognu Romima. Romi trebaju našu, vašu pomoć neumornu pomoć i naš neumorni rad na ovim pitanjima kako bismo poboljšali naše društvo, kako bi osigurali višu razinu uključivosti, i pravednosti, jednakosti i sudjelovanja za sve romske zajednice u Europi. Hvala vam. Thank you very much, Madam Commissioner. povjerenice. Sada naš kolega Polak, imate minutu i pola. Hvala lijepo. E, zahvaljujem što ste mi dali riječ, gospođo predsjediteljice, gospodine ministre, gospođo povjerenice. E, ono što možemo reći to je da nismo imali stvarno neke velike rezultate e, u odnosu na sredstva koja su uložena. Sada ćemo usvojiti novi program, novu inicijativu. Potreba nam je program koji će biti okrenut prema rezultatima i s konkretnim sredstvima. Međutim, kako bismo postigli konkretne rezultate, eh, mi trebamo imati u vidu gospodarske ekonomske probleme u državama članicama, postoje države članicama u kojima ima puno Roma koji žive u uvjetima iz srednjeg vijeta, nemaju vodu i tako dalje. Trebamo sve učiniti kako bi se ta situacija promijenila. Jer ovdje govorimo o europskim građanima postoji potencijal razvoja na gospodarskom, kulturnom i drugim e, poljima. Danas e, su Romi žrtvom institucionaliziranog rasizma u školama od strane policije. Stvarno smo bili u e, situaciji e, koja nam je išla na uštrb jer je blokiran nacrt zajedničke rezolucije. A u njoj se upravo kritizira taj institucionalni rasizam e, za, o kojemu govorimo u SAD-u, ali on postoji kod nas i baš u odnosu na Rome. Hvala. Gospođo predsjednice, jasno je da sve previše zemalja ne primjenjuje drugi članak e, ugovora o funkcioniranju Europske unije, Rome u Europi su bili izloženi ugnjetavanju predugo u svim segmentima društvu. A diskriminacija na tržištu rada, a, e, u obrazovanju, u kontaktu s e, državnim ustanovama, i pandemija je dodatno naglasila ove nedostatke. Situacija za skupine koje su već bile ranjive su još više bile pogođene ovim, ovom pandemijom. Sad je zaista dosta. Moramo suzbijati diskriminaciju, iskorijeniti ju, u demokratskim, slobodnim društvima nema mjesta diskriminaciji i to što smo mi do sada učinili nije dovoljno. Važne su strategije, da, ali potrebni su nam mjerljivi ciljevi. Pre, trebamo preći s riječi na dijela, s planiranja na praksu. Hvala. Insir. Eh, ja seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron uudistuva eurooppa puhujalle Anna sada dati riječ gospođi Donat. Izvolite. Hvala lijepo. Tijekom posljednjih godinu, deset godina, eh, zahvaljujući politikama, eh, zahvaljujući, zbog eh, siromaštva Roma izgubili smo puno ljudi. Činjenica je da su mnogim zemljama djeca Roma izgubila mogućnost da dođe do prave izmjene u njihovim životima. Oni su e, žrtvama, žrtve diskriminacije, ne napreduju i e, e, od toga pate tijekom školovanja i zbog toga na kraju nemaju mogućnost da dobiju dobra zaposlenja. Upravo zbog siromaštva Romi ugrožavaju konkurentnost e, država članica. Neki fondovi e, nisu e, bili uopće korisni, nisu dali nikakve rezultate i zbog toga nam je sada jasno da nam sada trebaju prave politike o tome trebamo razmišljati u budućnosti i u politike uključiti ove zajednice. E, već smo imali jednu strategiju za Rome e, iz mađarskog predsjedanja, međutim ništa nisu uspjeli postići time i zbog toga smo sada ovdje gdje smo sada. E, to takvo postupanje e, s ovim e, zajednicama vidimo upravo u programama nekih vlada i trebamo sada stvarno početi djelovati. Hvala. A sada gospođa Tardino, minuta. Hvala. Potrebno je E, poštivati zakone i e, e, kažnjavati zlouporabu. Kao što je Ivan Pavao II govorio, uključivost podrazumijeva i prava i obveze. A uključivost zapravo sada znači zapravo odustanje od našeg načina života, A to nije tome tako. E, u našim zemljama što se tiče Roma e, odmah e, mislimo na kriminal, smatramo da oni iskorištavaju svoju djecu, tjeraju ih da prose i zbog toga oni ne mogu ići u škole. I upravo zbog toga države trebaju reagirati. E, dakle, e, ne smijemo e, nastaviti biti hipokritični u vezi s tim. Moramo poštivati, Romi moraju poštivati i naše kulturne vrijednosti kako bismo ih mi poštovali. Hvala lijepo. Gospodin Franc, dvije minute. Dragi kolege, ova rasprava govori o Romima ali zapravo odgovara na jednu hitnu situaciju e, koja je slična onoj e, s covidom. E, imamo policijsko nasilje svugdje u Europi, u Slovačkoj, u Rumunskoj i te osobe koje su sada E, našle, e, koje su bile e, osuđene na svoje kvartove nisu imale puno pristupa temeljnim uslugama. Vidjeli smo to i u Njemačkoj. U Njemačkoj su pokušali uništiti do spomenik E, koji je podignut u čast Roma koji su patili tijekom Trećeg rajha kako bi se izgradila nova linija tramvaja. Mi prema njima imamo e, stvarno jedan dug, trebamo se boriti protiv rasizma e, od kojeg pate te osobe, trebamo zakonodavstvo na lokalnom, na nacionalnoj razini i potreban je dostatan proračun kako bismo uspostavili novu novi akcijni plan. Ja sam ciganin, ja sam sin e, osobe koja je, oca koji je preživio holokaust. Znam e, što e, je plod rasizma, znam što od njega nastaje. Ja ne želim da drugi prožive ono što je moj narod morao proživjeti u prošlosti. Gospodine Džambeski, Molim vas, poslušajte nas, čujte nas, budite, stavite se na naše mjesto, upitajte se e, kakav je utjecaj e, takvog e, rasizma kada e, ponižavate ljude. U ovoj e, u ustanovi imamo upravo takve rasističke govore. Sada smo zapravo usred pandemije, pandemije kovoda. Međutim, nije to jedina pandemija. Imamo i e, pandemiju rasizma i moramo se uhvatiti u koštac s njom jer ona proizvodi nepravdu. Hvala. Da. E, za Rome se govorilo da su čudni, e, uvijek su bili nekako na margini razvijenog društva u Europi. Iako su uvijek e, sudjelovali u Europi i njenoj kulturi. to je citat jednog polskog znanstvenika koji se bavio pitanjem Roma on je smatrao da njima treba dati dignitet i poštovanje. Ja dolazim iz jednog kraja gdje su Romi uvijek bili prisutni. Mi otvoreno e, govorimo o kulturi Roma, o tim kočijama. Imamo poznate obitelji Roma e, u području iz, mog, iz kojeg ja dolazim u mom kraju. Imamo i međunarodnu povijest e, i kulturu u među kojima je i Edvard Dembicki koji je, e, koji je proslavio 56. obljetnicu svog kulturnog djelovanja. I on je Rom i to je dio dakle naše kulture. Tako da smatram da trebamo uključiti druga područja socijalnog djelovanja imajući u potpunosti u vidu postojanje i kulturu te etničke skupine i zajednice. Drugim riječima, ono što trebamo učiniti to je da e, nemamo jedno rješenje za sve kako bismo uključili Rome u naše društvo. Ne, e, moramo poštivati njihovu posebnost, e, čuti ih, poslušati i njihov glas. Hvala. A sada gospođa Claire Taylor. Izvolite. Hvala. I doista mi je drago što mogu govoriti o uključivanju Roma. I to u doba kad je Eileen Flynn postala prva e, članica e, e, Irskog parlamenta, a ona je iz Roma ali ja se sjećam kad je ona bila u kampanji e, u borbi protiv e, za e, pravo na abortus i to nije bilo lako, ali eto ona je iz Roma, iz te zajednice u mnogim državama su oni isključeni, evo u Bugarskoj žene Roma iz romske zajednice nemaju isti tretman kao i druge u mojoj zemlji u e, e, Irskoj se brani e, nastan Romima drugim riječima oni zbog toga nemaju ni, pravo ni na kakve socijalne socijalne prednosti kao što je zdravstveno i tako, e, osiguranje i tako dalje. Rovalle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Hvala, sada prelazimo na pojedine govornike. Gospođa Mihajla Šojdrova je prva. Hvala vam, predsjedateljice. Kolege, pitam se zašto ova situacija istrajava situacija u kojima Romi žive u getima, gdje ima toliko siromaštva i nezaposlenosti. Mislim da se da obje strane trebaju dati svoj doprinos tome i općenito društvo i romska zajednica. I želim zahvaliti gospodinu Polaku koji predstavlja romsku zajednicu. On je svjestan te odgovornosti i iznimno je aktivan u tome. Mislim da je ključ slamanja tog začaranog kruga siromaštva, obrazovanje. Imamo primjere mladih koji su dobili dobro obrazovanje što su bili motivirani i podržani su naime potrebna im je podrška zajednice, njihove zajednice. Moramo isključiti rasizam, a ne samo ograničiti rasizam. Dakle, moramo podržati i poticati njihove ambicije Europska unija tu mora pomoći, države članice moraju aktivno djelovati. Dakle, dobro obrazovanje, podrška roditeljima da se zaposle, da budu aktivni, sve su to načini da se izađe iz tog začaranog kruga isključenosti i da se pomogne inkluzivnost i e, integracija. Hvala. Hvala vama. A sad malo kasnimo za zadanom satnicom, tako da vas molim da se držite vremena koje vam je dodijeljeno. Sljedeći na mom popisu je Milan Breglez. Hvala vam, predsjedateljice. Svi moraju biti odgovorni za integriranje Roma, ne samo države članice i lokalne zajednice. 80% Roma živi ispod razine siromaštva i jako je slab napredak napravljen u njivanju strukturnih E, neravnoteža. Moramo imati usklađen e, postupak i usklađeno raditi u europskoj razini kako bismo bolje uključili e, Rome. Ima ostvaren do sad dobar, dobar napredak, ali moramo još dalje raditi. Kao prvo moramo biti svjesni raznovrsnosti unutar romske zajednice. Oni žive na različitim, u različitim geografskim i društvenim miljejima. Moramo poboljšati gospodarski nivo e, romskog stanovništva moramo se pobrinuti da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, da je njihova sociogospodarska situacija e, da, da se poboljša i na kraju moramo uključiti Rome u sve faze razvoja nacionalne strategije. U Sloveniji mogu spomenuti klub odnosno udrugu mladih sveučilišno obrazovanih Roma, evo to je dobar primjer. Najpša hvala. Sljedeća je Franč Žanme, imate jedan minut, izvolite. Dragi kolegi, danas od nas tražite još više para za strategiju integracije Roma u Europi. Dakle, nećete promijeniti više stoljetnu milenijsku E, situaciju ubrizgavajući samo još više novca. Nije na nama da podržavamo niti trošak, niti odgovornost e, svjesnog i namjernog e, načina života. Mi u Francuskoj imamo milijune siromašnih i nezaposlenih čiji, čija situacija će se pogoršati, kao što ste malo prije rekli, sa krizom covid -a. Dakle, kako objasniti, kako da ja objasnim svojim sugovornicima da, evo, zbog dobrote duše i humanizma koji nikad nije usmjeren na njih, mi odlučimo trošiti još više vremena i novca i sredstava kako bismo integrirali skupinu koja to ne želi. Dakle, suočeni s problemima i s krizom u kojoj smo, mi ćemo se odlučiti da zaštitimo Francusku i Francuze najprije. Okay. Eh, työjärjestyspuheenvuoro. Et, ähm, What ID is right now doing is actually... Ovo što ID radi je upravo ono što govorimo da ne treba raditi. Oni diskriminiraju i govore da su Romi eh, ljudi koji su nakarade. Mislim da bi se trebalo izbrisati sve ove govore idea. Dobro. Ovaj komentar e, je opravdan, ali moramo imati na umu da eurozastupnici moraju poštivati jedni druge. I da, gospođo Žame, vi ste rekli neke stvari koje su uvrijedljive za druge tako da vas molim da se držimo dostojanstva. Idemo dalje. Idemo dalje. Riječ ima Angel Džambavski. Kada čujemo ovakve riječi koje se upućuju našim kolegama, molim vas, pozivam vas da se ovo sankcionira. Mislim da bi to bi trebalo, da je to ispravno. Kolege, kažete da ima diskriminacije u našim zemljama. Ja o tome ne mogu razgovarati jer vjerojatno ne znate gdje se uopće nalazi Bugarska na zemljopisu. No, sve vas pozivam da dođete u Bugarsku i vidite kako ljudi žive u malim kućama gdje stari ljudi e, trpe nasilje te etničke skupine. Molim vas, dođite, dođite na lice mjesta i vidite. I molim vas da se koristite nekim dokazima kada govorite. Da, kolega, sada imate, ali možete li mi reći, evo, vi ste muškarac, možete li mi reći da li vi mene optužujete za bilo što? Ako da, onda moramo ići na sud. Ako to ne napravite na sudu, vjerojatno biste se trebali sramiti svog ponašanja. E, meni je žao, ali moram pozvati na miru. ovdje. Ovo nije rasprava, imali ste svoju minutu. Excuse vas, ako imate neki prigovor temeljem e, nepridržavanja poslovnika, onda se možete obratiti predsjedniku parlamenta. Anything I Gospodine Džambavski, izvinjavam se, ali ne možete na kraju rasprave iznositi neke osobne izjave. Moramo ići dalje i molim vas da poštujete funkciju predsjednika, predsjedatelja. Dakle, ja vam čitam poslovnik. Molim vas, slušajte me, možete iznijeti osobnu izjavu na kraju rasprave, ali ne sada. Sada raz... nastavljamo s raspravom i dajem riječ gospodinu Loranu Vinceu. Jedan minut, izvolite. Hvala, predsjedateljice, kolege. Pa evo, iznevjerili smo Rome kao države članice i institucije nakon jednog desetljeća postojanja romske strategije. Evo, sjetite se samo jedne stvari, svako treće djete dijete e, živi u domu u kojem je barem jednom bilo e, gladno u zadnjih e, mjesec dana. Dakle, Europska unija može dati nužne i strukture i koordinaciju državama članicama da se prestane sa institucionalnom i političkim nedjelovanjem. U središnjoj istočnoj Europi moramo dati maksimalan prioritet da se bori protiv gladi, ekstremne eh, ekstremnog siromaštva i neadekvatnih domova. Druga politika mora biti politika obrazovanja za Rome, među kojima i strukovno obrazovanje i druga vidovi obrazovanja. Treće trebalo biti bolji pristup tržištu rada. U svim našim društvima moramo više činiti kako bismo se borili protiv diskriminacije, informirali javnost o ranjivosti romske zajednice i borili se protiv predrasuda. Sve se to vrti oko obrazovanja. Hvala. Hvala vama. A sada se obraćam komisiji i povjerenici Heleni Dali. Izvolite, imate riječ. Honorable Uvaženi zastupnici, hvala vam što ste podijelili svoje, svoje gledišta Zahvalna sam e, na posvećenosti i podršci Europskog parlamenta. Nova europska strategija, novi europski strateški okvir promovirat će učinkovitu inkluziju, sudjelovanje, jednakost e, Roma. Radit ćemo na borbi i prevenciji anticiganizma i diskriminacije, ćemo na smanjenju siromaštva i e, isključenosti i promovirati sudjelovanje Roma jačanjem njihove uloge, suradnjom i povjerenjem. Biće od ključnog značaja također i povećati učinkovit pristup Roma kvalitetnom inkluzivnom e, obrazovanju kvalitetnom i održivom zapošljavanju, kvalitetnom zdravstvu i adekvatnom, e, nesegregiranom e, smještaju i socijalnim e, službama. Vrijeme je da se zatvori socioekonomski jaz između Roma i ne Roma. Imajući to sve na umu, drago mi je što Njemačko predsjedništvo je stavilo jednako stroma, inkluzivnost i njihovo sudjelovanje na svoj dnevni red. I ponovno zahvaljujem kancelarki Merkel na tome što je što se obvezala jako i jasno na sastanku predsjednika i na uvodnom govoru ovdje jučer. Također računam na jaku podršku parlamenta u radu koji je pred nama. Hvala. Kiitokset komissaari Dalli. Ja... Najljepša hvala povjerenice. A sada dajem riječ ministru Rotu. Zahvaljujem gospođo predsjedavajućo, poštovani zastupnici, e, gospođo povjerenice. Drago mi je što sam imao priliku sudjelovati u ovoj raspravi danas. E, mi se svi uglavnom slažemo, vidimo da su izazovi s kojima, s kojima smo suočeni jako veliki, no budemo li predano radili na ovom pitanju ćemo do kraja godine uspjeći izraditi dobru strategiju. Njemačko predsjedništvo želi dati svoj doprinos tome, želimo organizirati konferenciju, bojim se da će konferencija morati biti virtualna s obzirom na okolnosti, no to je ipak prilika za razmjenu gledišta ne samo ovdje e, e sa zastupnicama u parlamentu, nego i sa onim koji su pogođeni ovom situacijom. Nešto me iznenadilo, moram reći. Ne radi se ovdje o, o, o gostoprimstvu u našim odnosima s Romima. To su građani naših zemalja. Oni uživaju ista prava, oni uživaju ista prava i obveze kao svi mi. Oni nisu gosti. Znači da, da, da, da je ovo da je to dio diskriminacije kad ih se segregira ili isključuje iz jednog društva slobodnih i jednakih. E, osim toga, dame i gospodo, se ovdje ne radi o privilegijima, ne radi se o jednakim pravima i ravnopravnosti za 6 milijuna građana Europske unije. I napad na Rome je također napad na europske vrijednosti i načela. Zahvalan sam onim zastupnicima koji su još jednom naglasili u ovoj raspravi da e, su potrebni ovdje uzori i, i, i ohrabrujuće riječi. Romi nisu problem. Naprotiv, Romi kao dio naših društava nas obogaćuju. U Romskom kulturnom institutu u Berlinu e, s tim institutom jako dobro surađujemo jer on nam daje važan doprinos razumijevanju kulture Roma i njihovom kulturnom doprinosu. I drago mi je bilo kad bi se u okviru strategije moglo e, istaknuti da se ovdje radi o nečemu što nas obogaćuje i nešto što nam daje mnogo mogućnosti za budućnost. Mm, dragi kolege, dragi zastupnici, ne radi se ovdje samo o novcu. Radi se o stavu. Kako postupati s najvećom etničkom manjinom u Europi, u Europskoj uniji? I u svjetlu rasprave o rasizmu i borbi protiv rasizma. Ova rečenica Black Lives Matter e, pa možemo također reći Roma Lives Matter. E, to bi bila moja najveća želja nakon ove rasprave. Hvala. Kiitokset e, ministeri Roth tästä Najljepša hvala ministre Rot na ovom govoru u ime vijeća. Gospodin Džambaski pozvao se na članak 1.3 jer bih htio uložiti prosvjed na komentare koji su danas e, bili njemu upućeni. Sada želim reći da nećemo pokretati raspravu, imat ćete riječ na tri minute prema pravilu 174 poslovnika. Najviše hvala. Najprije se želim obratiti Europskoj komisiji i reći da kada se odlučite za jednu vrstu života, jednu vrstu boje i kažete da samo jedna vrsta života vrijedi, onda je to rasizam. Ako kažete samo jedna, jedna vrsta osoba vrijede, e, i to je rasizam. Ili ste, ako ne želite biti rasisti, rasisti, morate reći da je svaki život jednako vrijedan. Predsjednice, želim objasniti sljedeću stvar. Dakle, od dvoje kolega sam čuo da za mene kažu da sam rasist. To je jako ozbiljna stvar koja se treba dokazati pred sudom. Predsjednice, želim da mi se stavlja na raspolaganje puni video zapis onoga što su kolege rekli, što spom... oni koji su spomenuli mene i kolegicu iza mene, rekli su da smo rasisti. E pa ja želim da oni dokažu na sudu da su oni u pravu. To bi trebalo tako postupiti i inzistiram predsjednice da ti kolege budu sankcionirani. Jer kolege na ljevoj strani spekuliraju sa slobodom govora uvijek kažu da smo uradili ovo ili ono i misle da mogu govoriti što god hoće, da imaju to pravo. Ne, ja mislim da svačije mišljenje svakoga od nas treba imati jednak značaj. Jesam, jel, jesam ja u krivu? Ne, nisam u krivu. Svačije mišljenje je jednako važno i ako se netko sakriva eh, i viče da nekome da je rasist, e pa onda to treba biti u stanju dokazati. Ustanite se svojim imenom i prezmenom, licem i dokažite to kolege s ljevice, bolševici, marksisti, oni koji vole komunizam, mislim da oni zloupotrebljavaju tu eh, ovu situaciju i trebaju biti odgovorni za onim što govore i oni i dalje neke stvari izgovaraju i skrivaju se. Dakle, mnogi su spomenuli Bugarsku. Ja bih, ja sam rekao da većina njih niti ne zna gdje se e, Bugarska nalazi na zemopisu i da ne znaju gdje je Bugarska. I onda što ove teme tiče, ja sam rekao da vam mogu pokazati desetke Bugara, bugarskih građana, divnih Roma i koji bi se ismijavali kada bi vas vidjeli, oni ne bi želili da, da ih vi predstavljate, jer ih vi ne predstavljate. Oni su dio bugarskog društva, oni su predivni bugarski građani, izvrsni građani. Ne biste me trebali prekidati. Ne mislim da je ovo civilizirano uopće. Ne mislim da je to ikakav vid poštovanja. Svako mišljenje vrijedi. Ja to vidim. Ja to vjerujem. I Dopustite mi da završim rečenicu, molim vas. Mislim da zlopotrebljavaju svoje oblasti i mislim da ih trebate sankcionirati. Molim vas da ih se sankcionira. Doista inzistiram na tome da dobijem puni videozapis kako bih mogao da se da ih tužim pred sudom. I molim vas, pazite se, budite zdravi. Hvala. Dakle, gospodin Džambaskis je iskoristio svoje pravo na izjavu temeljem, os, temeljem onoga što je njemu osobno izrečeno. Mi ćemo u vijeću e, tražiti transkript e, onoga što je rečeno. Ako bude potrebno, e, doći će do reakcije predsjednika i predsjedništva. Dobro, sada prelazimo na sljedeću temu. Sada ću preći na finski. Dakle, pred nama je rasprava o uredbi vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama. Najprije mojim vijeće da se očituje. Ministre Rot, izvolite, imate riječ. E, hvala vam, gospođo predsjedavajuću, dame i gospodo zastupnici. E, na početku svog izlaganja bih rekao sljedeće. Mm, nešto što je valjda samo po sebi jasno većini e, Evropska unija nije prije svega e, jedinstveno tržište. Mi smo zajednica koja se temelji na pravima, na vrijednostima. Ovi principi koji su ugrađeni u naš e, ugovor su obvezni za sve nas. Hvala vam što ste mi dali priliku da se osvrnem na situaciju u pregovorima u vijeću o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine vladavine prava u državama članicama. I vijeće je u okviru pregovora o višegodišnjem financijskom u, okviru pregovora o višegodišnjem financijskom okvira okviru e, razmatramo evo pitanje. To je počinje započeto prije 2018. i brzo se ispostavilo da su dva elementa ključna povezanost s vladavinom, vladavinom prava i e, način glasovanja za donošenje mjera. Predsjedništvo je smatralo da bez političkih uputa šefova e, vlada da se ne može ništa učiniti. Onda je to uvršteno u pregovarački boks austrijskog predsjedništva Rumunjsko predsjedništvo je nastavilo pregovore o drugim elementima prijedloga. Iznijeli su pet kompromisnih amandmana koji su se odnosili i, i, koji su o kojima se raspravljalo i na političkoj i na stručnoj razini. I ostali elementi pregovora su sadržani u izvješću napretku e, rumunjskog predsjedništva. Vijeće si želi stvoriti jasnu sliku o tome kako su šefovi državi i vlada raspravljali o tome u okviru rasprave o višegodišnjem financijskom okviru i u tu svrhu je u veljači 2020. izrađen nacrt zaključaka vijeća. I kao što znate, je to još u tijeku bez uputa Europskog vijeća o političkim elementima na koje se treba osvrnuti pri pregledu prijedloga e, nema osnove za nastavak rada na političkoj razini. Čim dobijemo e, ovo, uskoro nadamo se, će predsjedništvo s mjesta početi raditi na zakonodavnom tekstu kako bi pregovori s Europskim parlamentom mogli započeti čim prije. U tom kontekstu je predsjednik Michel eh, informirao vas o pripremama eh, predstojećeg sastanka Europskog vijeća. Ovo je dio sveobuhvatnog paketa i pregovori ne smiju usporiti ostale pregovore. E, ispričavam se zbog e, donekle kompliciranog izlaganja. Ovo je dosta kompliciran i složen, dosta složen predmet. Ja sam vas htio na e, transparentan način informirati o pregovorima o vijeku. Ja, si... hvala ministre Rot, a sada predajem riječ komisiji. Johannes Hahn ima riječ. Hvala vam predsjednice, ministre, uvaženi zastupnici. Samit idućeg tjedna važan je trenutak za Europu i kao što smo vidjeli u Europi svaki od nas eh, koji je osjetio to u, svom, e, u svojoj zemlji. Korona je utjecala na način života. Ovaj trenutak bez presedana je važan. Životi milijuna ljudi i budućnost stotina tisuća poduzeća i brojne stvari, sve to ovisi o planu oporavka i tim je on tim je još važnije da svaki euro koji uložimo kroz europski zajednički proračun doda bude dodana vrijednost i postane pravo ulaganje u našu budućnost. Europljani od nas očekuju da zaštitimo interese i novce poreznih obveza i s pravom, dakle vladavina prava i važna je i e, doista cijenimo u raspravu prije sastanka na vrhu. Dopustite da ukažem na tri stvari. Kao prvo, kada imamo e, slučajeve e, vladavine, nepoštivanja vladavne prava u državi članici, moramo imati na raspolaganju učinkoviti instrument kako bismo zaštitili novce poreznih obveznika. Dakle, vladavna prava zahtjeva stvarni sustav za zaštitu toga. Drugo, to mora biti potpuno sukladno e, sa e, mehanizmima i tekstovima, osnivačkim tekstovima je biti sukladno sa člankom sedmim. I isto tako je sukladno s tekstovima e, zaštititi proračunska sredstva. To će biti važno i tice. položaj države članice na koje se to sve odnosi ticaći. E, bit će ispravno napravljeno. Mjere će trebati biti utemeljene na konkretnim faktualnim činjeničnim elementima i na specifičnim situacijama. Dakle, još jednom zahvaljujem parlamentu na podršci za prijedlog komisije kako bi zakonodavna rezolucija ove e, zakonodavne rezolucije 4.4.2019. Dakle, ovdje treba zaštiti dakle, konačne korisnike i E, recipijente. Dakle, važno je da oni ne plaćaju cijenu nepoštivanja vladavne prava i komisija je spremna baviti se ovim u trijalogu. Polje primjene ovog prijedloga je jasna, uspostavlja mehanizam zaštite europskog proračuna i e, posvećuje zdravo financijsko upravljanje. U 11. mjesecu 2011. odbor budže već, dakle odbor za je već odlučio ući u interinstitucionalne pregovore s vijećem i vjerujem da će dijalog moći hitro započeti pod njemačkim predsjedništvom i sa zadovoljstvom sam e, saslušao e, izjavu predsjednika vijeća. Računam sa stalnom podrškom parlamenta kako bismo došli do sporazuma koji će očuvati učinkovitost i ambicioznost ovog važnog prijedloga, zaštititi naš zajednički proračun, zajednički interes. Dakle, vladavina prava predlaže e, da to uđe u VFO i stoga je to doista važno. E, samo ako vi, uvaženi zastupnici i vijeće, budete složni za učinkovit višegodišnji financijski okvir, moći ćemo dobiti podršku tamo gdje je potrebno. Znam da je ovo doista jaka ambiciozna stvar i da bi to bilo bez presedana što se tiče brzine. Pa ova vremena jesu bez presedana i mislim da za građane poduzeća regije sve je važno i moramo to napraviti u našem zajedničkom interesu. Najpša hvala. Hvala povjereniče Han. A sada riječ dajem gospodinu Sarvami. Hvala predsjedavajuća. Prije godinu i pol dana Europski parlament iznio svoj stav o uredbi o zaštiti e, europskog proračuna u slučaju e, disfunkcija e, vladavine prava. Ovaj mehanizam zaštite vladavine prava bio bi veliki iskorak i omogućio bi da Europska unija zaštiti svoje vrijednosti, a i e, novce poreznih obveza i zloporabe u korištenju proračunskih sredstava. Ovaj parlament ima jasan stav, dakle potrebna nam je, potreban nam je jak mehanizam zaštite vladavine prava. Donekle je zabrinjavajuće što neke sitne informacije koje smo dobili od vijeća e, ukazuju na to da postoje još neslaganja u vijeću, pa čak i oko ključne ideje postojanja te uredbe. Mi, kao zastupnici u Europskom parlamentu, pozvali smo vijeće da započne pune razgovore o ovom mehanizmu i naglasili smo da mi nećemo samo potpisati e, raspravu koja će se voditi u vijeću, a da mi u njoj ne sudjelujemo. Dakle, jedino pitanje koje se upućuje vijeću je da li će oni biti na jednakoj razini ambicija kao i mi. Hvala najljepša gospodine Sarvama. Druga izvjesteljica jest gospođa Gardizabal Rubija. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala predsjednice Povjerenič Han, ministre Rot, doista mi je drago i bilo mi je drago jučer čuti što je predsjednica stavila zaštitu temeljnih e, prava u svoje prioritete i slažemo s tim. Dakle, zašta e, temeljnih prava je jedan od ključnih aspekata europske konstrukcije i vi ste to rekli, mi smo unija prava i vrijednosti. I ako se danas e, bavimo ovom temom, to je zato što želimo da europski parlament dakle da to nije prioritet nego preduvjet za rasprave o proračunu koje će se voditi u narednim mjesecima. Europski parlament je jasno iznio svoje mišljenje, nije nam samo potrebno poštovati ljudska prava, već hoćemo da se u potpunosti to provede. Mi govorimo o jednakosti, solidarnosti, borbi protiv porezne utaje ili nelojalne porezne fiskalne konkurencije. To je kancelarka Merkel jučer rekla i rekla je da je važno surađivati s Europskim parlamentom kako bi se zaštitila zajednička Europa. Zajedno ćemo ojačati Europu, rekla je. I vi ste to ponovili. Dakle, da, mi smo spremni pregovarati s vijećem i o tome vijeće treba e, razgovarati s parlamentom. Mi nismo tu kako bismo potpisali nešto što se tamo odluči. Dakle, mi zajedno radimo na tome i to je Europa kako želimo imati i kako želimo graditi. Dakle, gdje se poštuju temeljne vrijednosti. Hvala. Hvala gospođo Gardija za Balrubje. A sada gospodin Moritz Körner. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege, kancelarka je jučer govorila o temeljnim pravima u Europskoj uniji i naglasila njihovu ulogu i važnost. To je ispravno, no to znači da kancelarka mora biti dosljedna i onda se ona mora zalagati za te mehanizme i za ta prava na sastanku na vrhu, jer Europska unija nije tek jedinstveno tržište, to je jedna zajednica vrijednosti. I ako to pitanje ostane na mrtvoj točki, onda se ta, ta fraza mm, zajednica vrijednosti sve više postaje mrtvo slovo na papiru. Mehanizam za vladavinu prava do tu se ne slažemo možda oko dvije stvari. Vladavina, pravna država i mehanizam. Znači ne slažu se oko toga. Znači ne može se samo primat novac e, iz proračuna Europske unije i, i poslije kršit, brutalno kršit e, temeljne principe Europske unije. Moramo osigurati da novac, e, europski novac ne završi u, sumnjivih kod sumnjivih korumpiranih političara e, koji uopće nije briga za europske vrijednosti i principe. I time je parlament odaslao jasnu poruku vijeću. Imaju fantastičnu priliku da se pokaže crveni karton onima u Europi koja uopće nije briga za vladavinu prava. Hvala. Hvala gospodine Körner u ime... Hvala. A sada gospodin Nikola B. ide. Što se tiče pravne države, naravno da trebamo razgovarati o situaciji u malt na Malti u Slovačkoj gdje su ubijeni e, novinari i e, zbog e, korumpirane socijalističke vlade. Međutim, danas kada im ne želite dati europske strukturalne fondove, fondove, opet govorimo o Polskoj i o Mađarskoj. Ovdje se radi o popularnoj, legitimnoj vladi koji su vrlo popularni i, i bolje e, su dobili na izborima nego što ćete vi ikada dobiti. E, vi smatrate da griješe zbog toga što odbijaju ucjenu s migrantima koja je potpuno nepodnošljiva Isto tako e, ne e, pristaju na ucjene marginalnih skupina kao što su LGTB i tako dalje. Ali niko ne govori u Francuskoj da je gospodin Dupont Moreti u Francuskoj prije nekoliko dana imenovan za novog ministra pravosuđa. On je zatražio zabranu e, glavne opozicijske stranke u Francuskoj. Dakle, drugim riječima ovdje se e, radi o e, onome e, o akcijama koje tražite protiv onoga što je volja naroda, ali što više budete silili narod, to će narod više davati otpor. Hvala. Gospodin Frank Dominije. Hvala Hajdi, cijenjeni, uvaženi gospodine Mihael Roth. Ja sam bio u Budimpešti prošli tjedan u pučkoj kuhinji i razgovarao s ljudima tamo i, i oni tamo pomažu e, opozicijski političari vani pomaža izloženim skupinama kritizira Orbana ali zbog toga e, je Orban e, i u e, njihovu djelatnost kao to je kao kod mafije Ivani nije jedini u Mađarskoj koji je pogođen na taj način. Tako je sa svim ljudima e, koji se osuđuju kritizirati e, Viktora Orbana. To je mafijaška država Mađarska, Orbanova Mađarska tijekom u proteklih godinu dana nije uopće bilo nijedna, nijedna emisija na televiziji u kojoj, u kojoj su pozvani opozicijski političari. Istovremeno se obogačuju e, Orbanovi Orbanova porodica, prijatelji, se gradio si ogromnu kuću, gradi gradi infrastrukturu koja je skroz besmislena. E, to je grozno. Njemački Telekom je prodao ispod cijene Origo Orbanovim ljudima i uopće niste ni spomenuli Mađarsku kad e, je Orban e, zloupotrijebio e, ovu situaciju s pandemijom i višegodi, pregovori o višegodišnjem financijskom okviru, okviru je zadnja prilika da zaustavimo ovo pljačkanje u Mađarskoj. Moramo pokazati da se ne može pregovarati o vrijednostima i principima. Ne možemo samo, ne možemo samo davati milijarde bez kontrola, bez sankcija. Molimo vas da ne popustite idući tjedan u vijeću.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 Hvala. Naravno, ugovori su oni koji su eh, izvor eh, zakonodavstva. I zakonodavstvo treba stvarno biti odraz tih ugovora. Unija eh, mora funkcionirati u sklopu kompetencija i nadležnosti država članica. Sve kompetencije i nadležnosti koje nisu nadležnosti država Europske unije su nadležne zapravo država članica. Ovaj novi mehanizam nije precizan. On ne jamči pravnu sigurnost državama članicama i uvjetovanost treba biti zasnovana na e, konkretnim i mjerljivim kriterijima. Ne možete prijetiti pljevica eh, je postala fobična, ali tekst koji ste vi predložili jednostavno ne odgovara kriterijima, nije dovoljno precizan, previše političan. E, to nije jedan pravni tekst. Hvala. Vasemmiston puolesta puhuu edustaja Silvia Hvala. Gospođa Silvija Mudik. Kiitos arvoisa rouva puhemies. Oikeusvaltio... Hvala vam, gospođo predsjedavajuća Diktatura je suprotna vladavini prava i mi trebamo mehanizam za vladavinu prava, za očuvanje vladavine prava, kako ne bismo davali novac zemljama koje i, zemljama koje ne poštivaju vladavinu prava. To je naša dužnost ispram poreznih obveznika. E, ako nema, ne postoji pravni sustav koji funkcionira. Ne znamo hoće li se sankcionirati zločini. Sad ćemo uskoro usvojiti fond za oporavak i neki od primatelja tog novca su zemlje e, gdje, se, gdje je vladavina prava u opasnosti. Ne možemo davati novac zemljama koje ne poštuju princip vladavine prava. Ako Europska unija ako se Unija ne pridržava e, tog principa, onda više nismo zajednica vrijednosti, e, To su oci utemeljitelji predvidjeli. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Modig. E, sada bih dala riječ Mariju Furoro. Grazie, presidente. L'Europa... Hvala, gospođo predsjedavajuća. Europi treba zakonodavstvo kojim se garantira vladavina prava obveznim standardima. Ne želimo da se taj dragocjeni instrument e, koristi u političke svrhe. I zato pozivam vijeći komisiju da osiguraju jednake uvjete s kriterijima kako bi se moglo utvrditi je li došlo do kršenja vladavine prava. Ovo je problem, no potrebne su evaluacije svake godine. No ne želimo da se uvedu i kriterije, makro, makroekonomski kriteriji, nego je važno osigurati nezavisnost pravosuđa. Želimo učinkovit dobar tekst kako bi se zaštitile vrijednosti i prava građana. Hvala vam, hvala vam gospodine Ferore. Sada je na redu Tomas Čehovski. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja neću zloupotrijebiti svoju minutu kako bih napadao e, e, nekoga iz ljevice ili iz desnice. Ne radi se o tome da smo protiv ovih, protiv onih, protiv Fidesa, protiv socijalista. Ne, budimo ujedinjeni. Bez obzira na to tko je na vlasti, mi nećemo štititi, bez obzira na, na stranačku pripadnost, mi nećemo štititi, mi ćemo štititi načela. Ako jedna zemlja više ne poštuje univerzalna ljudska prava ne može primat potporu, ekonomsku potporu od nas. I zato želimo da se započnu pregovori. Usredotočimo se na to. Sjednujemo svi zajedno za pregovarački stol. To je važnije E, to je važnije e, nego pitanje tko je na vlasti u kojoj zemlji. Hvala vam. Hvala vam gospodine. Idu. Sljedeći govornik je Margarita Marquez. Jedna minuta. Hvala gospođo predsjedavajuća. E, želila bih se zahvaliti državnom tajniku Rotu Znam da pridajete veliku važnost ovom pitanju. Računamo na vas. Svaka zemlja koja želi pristupiti Europskoj uniji mora ispuniti kopenhaške kriterije. Među njima i vladavno prava. E, I taj, ti kriteriji vrijede i kad jedna zemlja postane zemlja članica. Moramo osigurati da ekonomski doprinosi građana europskom projektu da se koriste baš za evropske projekte. Zato nam je potreban nov, snažan mehanizam kako bismo učinili nešto kad dolazi do kršenja vladavine prava. Nadalje, moramo zaštiti demokraciju i vladavinu prava i garantirati da novac europskih poreznih obveznika da se utroši na dobar način za zaštitu i očuvanje europskih vrijednosti i principa. Hvala. Da ću riječ gospođi Katarin Čeh. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Ovaj proračun je fantastična mogućnost da Evropska unija prijeđe s riječi na djela kako bismo stavili vrijednosti u središte proračuna. I Renew Europe je iznio prijedlog u tom pravcu i naš mehanizam za pametnu uvjetovost je izvrstan instrument kako bismo kaznili e, zemlje koje krše ljudska prava i osnovna načela, ali kako se ne bi kaznilo ljude. E, imamo tri sastavnice, zamrzavanje i monitoring kroz e, ured e, Europskog javnog tužitelja. Zamrzavanje sredstava kod opetovanih kršenja prava i e, izražena uloga kontrole koja bi pripala komisiji. Govori se da postoji konflikt interesa između zemalja članica. Pa ne, ne. U stvari ne. Postoje, ali između šefova država i vlada. Ali oni nisu zemlje članice. E, Orban, premijer Orban se ne može poisto vječiti s Mađarskom. No mene zanima sad ko, koga će vječer e, e zastupati? Pa trebali bi zastupati narod. Narod, građane, e, srednje mala poduzeća, obične ljude i oni bi trebali primati sredstva od komisije. Dragi kolege, kako ćemo vjerovati vladama koji e, zloupotrebljavaju svoje ovlasti. Možemo li njima vjerovati da će učinkovito trošiti evropski novac? Pa ne možemo im vjerovati, ne. I ne bismo ni trebali njima vjerovati da će to učiniti. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospodin Joankus, Kus, za jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, uvaženi kolege. Nitko ovdje ne dovodi u pitanje načelo vladavine prava. To je princip koji se mora poštivati koji se poštuje. No, problem je ova povezanost. Povezati vladavinu pravu va s mehanizmom koji možda neće vrijediti na isti način za sve. I, i u tu i je problem. Mislim tu i na, na načelo subsidijarnosti ili e, e moramo paziti da mi, mi, smo svakako za suzbijanje nepravilnosti imamo i, i, i cijela za to Olaf, EPO, e, revizorski sud, ali ne smijemo donijeti neki lex Orban koji, bio, koji bi bio obvezan za sve, ali kojim ne bismo postigli cilj koji nastojimo postići. Znači, moramo paziti što radimo. Hvala vam. Hvala lijepo. A sada gospođa e, Posas treba poštivati europski proračun protiv kršenja e, vladavine prave. Međutim, ova uvjetovanost mora biti zasnovana na objektivnim kriterijima. Povrede e, vladavine prava e, imaju različite vidove. Međutim, svi demokrate vide da nije kompatibilno sa vladavinom pravo imati političke e, zatvorenike. Amnesty International, Ujedinjeni narodi e, su smatrali e, da Katalunci koje Španjolci drže u zatvorima jesu politički zatvorenici i da ih treba osloboditi. Španjolske vlade, španjolska vlada nije ispunila ovaj zahtjev i e, španjolska vlada nastavlja svoj rat sa katalonskom e, manjinom i e, u Španjolskoj nemamo vladavinu pravo, drage kolege, ne morate gledati na istok jer na zapadu se krši vladavina prava, pa ako vam je stalo do demokracije, do vladavine prava, pogledajte molim vas i prema Španjolskoj. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A sada gospođa Monika Holmejer, izvolite, minuta. Gospođo... Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjerniče, pa izgleda da si sad svi biraju zemlje e, koje im se baš ne sviđaju, no, no to je krivo svačen princip vladavine prava. Radi se o standardima i o mogućnosti da gospodine povjereniče, da ako se ako nisu zadovoljeni ti standardi, bez obzira na to o kojoj se zemlji radili stranci, trebamo moć e, poduzeti mjere i, i, i od, meni uopće nije važno da se radi o gospodinu Muskatu, Orbanu, Babišu i ima problema u, u, u raznim strankama i s vladavinom prava. Moramo provoditi sustavne kontrole, moramo sustavno provjeravati kako funkcioniraju mehanizmi vladavine prava, kako se provode javne nabave e, na u korist nekih poduzeća ili ljudi ili ne. Moramo dobiti informacije pravovremeno kako bismo mogli provjeriti sve okolnosti i ne morat čekat mjesecima. Molim vas, e, e, ne radi se ovdje o politici, e, radnate se po standardima i po mjerama, onda smo i vjerodostojni. Hvala. Kiitos edustaja Holmeier. Ja sitten varapuhemies edustaja Katarina. A sada ću dati riječ predsjednici Boroli. Hvala vam, gospođo predsjedavajuć. Ovo je važno pitanje. Zašto je tako važno štititi evropske vrijednosti eh, ekonomskim posljedicama? Pa kao prvo zato što su svi, sve zemlje članice obavezale poštivati te vrijednosti. Nažalost, eh, to sad nije više nešto što je tako. E, oni primaju novac, ali baš ih briga za pluralnost medija, za diobu vlasti i za neovisno pravo suđa. Nadalje, svi građani Europe imaju pravo na to da se njihovi novci ne, ne dospiju u zemlje čije e, vlade krše osnovne osnovna temeljna prava i nažalost neki ne razumije drugi jezik nego jezik novca. I zato je dobro što e, nastojimo zaštititi naše vrijednosti uvjetovano, uvjetovanim potporama i ispunjavanjem standarda. standarda. No, e, učinkovita zaštita naših vrijednosti je na dobrobit svih građana i građanki Europske unije. Hvala. Kiitos edustaja Baali. Ja sitten edustaja Kristof. lijepo. A sada gospodin Hansen, jedna minuta. Prije više od dvije godine je komisija iznijela svoj prijedlog i stav Europskog parlamenta je dobro poznat. No, vijeće spava baš kao trno ružičica. Vijeće ništa nije primijetilo. E, situacija vladavina prava e, e, je dovedena u pitanje u mnogim zemljama članica. Vijeće sjedi iskrštenih ruku dok si autokrati pune džepove europskim novcem i, i krše temeljna prava Mm, moramo očuvati vladavinu prava i to ne može biti predmetom pregovora. To je tako. Računam na, na vas, na njemačko predsjedništvo, da ćete osigurati novac e, dospije onima koji ga trebaju, poljoprivrednicima, srednjim i malim poduzećima, kojeg trebaju taj novac, a ne oni koji ga zloupotrebljavaju u vlastite svrhe. Hvala lijepo. A sada gospođa Laura Wolters, jedna minuta. Hvala. Europska demokracija je ranjiva. Broj populista i oligarha u Europi je takav da oni malo pomalo urušavaju vladavinu prava. I mi moramo zajamčiti da se pravedno poticaje dijele državama članicama. I e, ti populisti znamo koji su i ne treba ih spominjati njihova imena. Međutim, ono što trebamo činiti to je e, da pazimo da evropske e, poticaje idu na pravo mjesto. Upravo zbog toga nam treba e, ovaj mehanizam za vladavinu prava, jedan mehanizam koji će omogućiti sankcije ukoliko dođe do prijevare. Što god da se dogodi sljedeći tjedan, mi se moramo boriti za vladavinu pravo i e, obraniti europsku demokraciju. Porezni obveznici e, nikada nisu htjeli ovakvu vrst korupcije. Hvala. Posljednji govornik biti će gospodin Otkar Mankaras. Gospođo predsjedavajuća, mi smo zajednica vrijednosti i zato je to sramotno da se zemlje članice do sada nisu mogle dogovoriti ili htjele dogovoriti o mehanizmu za zaštitu prava, vladavinu prava, nego blokiraju to pitanje. Mi, građani, e, nama je dosta izgovora i praznih obećanja zemlje članice moraju sad preći s riječi na dijela. Samo na taj način mogu opet dobiti povjerenje građana. Biću jasan, ne smije se ispačivati novac državama članicama koje grubo krše temeljna prava. I zato ovaj mehanizam se mora primijeniti pri dodjelivanju novca iz fonda Next Generation EU. To mora biti dio sveobuhvatnog paketa. Poštivanje vladavane prava i temeljnih prava je prioritet ne samo za njemačko predsjedništvo, za austrijsku saveznu vladu, ne, nego za sve nas jer je to temelj ove zajednice vrijednosti. Kiitos edustaja Karas. Ja haluaisin kutsua... Hvala lijepo gospodina Karas. A sada e, ću dati riječ e, povjereniku Fendersu. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice i svima želim e, dobar dan. Zahvaljujem na ovoj raspravi i želim vas podsjetiti da se u potpunosti slažemo da je izuzetno važno braniti e, e, proračun Europske unije. Kao što znate, vaša potpora je u tom smislu izuzetno važna. Poštivanje pravne države je preduvjet, temeljni preduvjet kako bi se poštovalo načelo dobrog financijskog upravljanja. Dakle, eh, kakav je temelj ovog prijedloga? Kako bismo eh, eh, zaštitili financijske interese Unije protiv prijevare, trebamo u svakoj državi članici imati jedan sustav nezavisnog pravosuđa, prave usluge, istraga te pravo pravcato funkcioniranje javne uprave ukoliko e, dođe e, do e, prevara ili kršenja vladavine prave. Unija u tom smislu ima mogućnost da smanji pristup europskom financiranju i to na jedan proporcionalni način. Ovaj mehanizam koji se predlaže jamči objektivnost i pravednost ovog postupka i to tako što nudi državama članicama proporcionalnost u odnosu na mjere koje će se poduzeti. Mjere koje će biti e, poduzete e, biti će e, revidirane od strane suda Europske unije. Dakle, ono što je važno to je da imamo obratnu kvalificiranu većinu u odnosu kao što je to komisija predložila. Na taj način ćemo moći na najbrži mogući način usvojiti ovakve mjere. E, dragi članovi, Dakle, e, u svakom slučaju važno je baviti se ovakvim e, nepoštivanjima druže, vladavine prave i na taj način ćemo e, e, zaštititi proračun Europske unije. Radi se o vrlo važnom jazu i, pre, i važno ga je e, premostiti. Komisija je izuzetno bila fleksibilna u odnosu na krizu prouzrokovano om i zbog toga trebamo zaštititi proračun u odnosu na sve građane Europske unije. Komisija moli vijeće i parlament da brzo e, e, sklope ugovor u odnosu na ovaj važan prijedlog i u odnosu na e, novi višegodišnji financijski okvir. Važno je da svi dođemo do dogovora, da sklopimo dogovor kako bi novi e, e, višegodišnji financijski proračun postao e, aktivan što kasnije jer Europskoj uniji treba dugoročni mehanizam kako bismo podržali države članice i regije koje su pogođene krizom. Upravo je ovaj plan oporavka mogućnost, jedna mogućnost za Europu da bude otpornija, zelenija, digitalnija, ali i da brani bolje e, svoje temeljne vrijednosti. E, dakle, su zakonodavci trebaju e, stvarno ovdje djelovati zajedno. I moram reći da smo spremni, da smo spremni da krenemo u trijalog i da napredujemo, napredujemo u zaštiti proračuna Europske unije, unije i u obrani naših temeljnih vrijednosti. Hvala lijepo. Hvala povjereniče Renders. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, gospodin povjereniče. Ko se boji i podjela i kontroverza? Pa, Europa se temelji ne samo na suglasnosti, nego i na raspravi i oci utemeljitelji si ne bi mogli zamisliti da ćemo se jednog dana naći u situaciji da ćemo morati provjeravati je li sve zemlje članice ispunjavaju ove standarde i, i, zadovoljavaju ove uvjete poštovanja e, principa vladavine prava. I jasno je, moramo provjeravati sve zemlje članice i sa svima postupati jednako. Gospodin Freund dovodi u pitanje e, postupanje predsjedništva. Pa podsjetila bih na to što je kancelarka rekla jučer, ali i to što smo vam već poslali, naime program predsjedništva i tu je i sadržana jedna rečenica gdje piše mi podržavamo prijedlog komisije da se poveže prijedl, e, isplaćivanje europskog novca s poštivanjem vladavine prava. Eto, o tome se radi, no to nije dovoljno. E, zato bih rekao gospođi Wolters, ne, mi ne spavamo kao trna ružica. Ne, apsolutno ne. E, naprotiv, predsjedništvo želi da na svakom sastanku tijekom našeg predsjedanja da se na svakom sastanku raspravlja o situaciji vladavine prava u Europskoj uniji. Izvješće komisije o situaciji vladavine prava mm. e, mi ćemo na temelju tih izvješća voditi dijalog, objektivan dijalog, sigurno ne jednostavan, ali objektivan i zahvalan sam vam povjereniče na, na, na podršci koju ste nam dali i, i, i vama zastupnicima, no, no to je ugrađeno u pregovore o višegodišnjem financijskom okviru. Jer vi, jer vi ste svjesni toga da, da, da, da je sve nekako međusobno povezano. Je. I vjerujte mi, riječi kancelarke e, će i vijeće čut. Znači, ne radi se samo o novcu, nego se jednostavno radi o onome što nas povezuje. I pitanje e, zastupnika Sarvama i Kernera, jesmo li dovoljno ambiciozni? Pa moj odgovor na to je da. Politički popusti e, nisu aktualni e, i u tom smislu se vel, veselim pregovorima e, i radi, radi se o, budućnosti Europske unije o opoštivanju zajedničkih vrijednosti na kojima se temelji Europska unija. Hvala. Hvala gospodine e, Rot. E, želim vam puno uspjeha u pregovorima i ovim smo završili s našom e, raspravom i e, sada ćemo zaključiti rad do 18 sati 15 minuta.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 Mm-hmm. Care kolege, cari kolegi, la seduta je ripresa. Dragi kolege, nastavljamo sa zasjedanjem. Sad bih vas želio obavijestiti o rezultatima drugog glasovanja Europske građanske inicijative privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja provjera i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19. Amandman 15. je usvojen. Postupak je time zaključen. Smjernice za politike zapošljavanja država članica. Glasanje u bloku usvojeno. Prvi dio amandman usvojen, amandman 3 drugi dio usvojen, amandman 4 prvi dio usvojen, amandman 5 prvi dio usvojen, amandman 5 drugi dio usvojen, amandman 5 treći dio usvojen, amandman 6 u tri dijela. Prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, treći dio usvojen. Četvrti dio usvojen. Amandman 11. prvi dio usvojen. 15. amandman, 11. drugi dio usvojen, 15. prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, 17. amandman prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, 20. amandman prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, treći dio usvojen, 33. prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, 36. amandman usvojen, 38. usvojen, 28. ne razmatra se, 37. usvojen, amandman 7. ne razmatra se. Nacrt izmjene proračuna broj 5 za opći proračun 2020. Amandman prvi odbijen. strategija Europske unije nakon covid -a. Amandman 11 odbijen, prvi stavak, prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, amandman 1 odbijen, stavak drugi usvojen, amandman drugi odbijen, amandman 7 odbijen, amandman 12 odbijen, amandman 13 odbijen, amandman 14 odbijen, 15 odbijen, Stavak 9. prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, stavak 10. usvojen, amandman 3. odbijen, amandman 16. odbijen, stavak 11. usvojen, amandman 17. odbijen, stavak 12. usvojen, stavak 13. usvojen, stavak 14. usvojen, amandman 25 usvojen, amandman 22 usvojen, stavak 25 prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, amandman 18 usvojen, stavak 28 usvojen, amandman 19 usvojen, stavak 13 prvi dio usvojen, drugi dio usvojen. Stavak 32 usvojen, amandman 23 usvojen, stavak 34 prvi dio usvojen, drugi dio usvojen. Amandman 24 usvojen, amandman 26 usvojen, amandman 20 odbijen, stavak 41 dio usvojen, drugi dio usvojen. Stavak 42 usvojen. Uvodna odredba 5 osvojena. A5 4 usvojen. B Uvodna odredba usvojena, amandman 6 odbijen, amandman 21 usvojen, amandman 9 odbijen, amandman 10 odbijen, amandman 8 odbijen. Klubovi SND Renew su me obavijestili o nekim odlukama što se tiče promjena u izaslanstvima i u odborima koji će biti stupiti na snagu biti uključene u zapisnik ove sjednice. Ovim prelazimo na treće glasanje. Glasat ćemo o stavkama na dnevnom redu. Prije nego što započnemo s glasanjem, volio bih riječ dati gospodinu Tardinu u skladu sa člankom 91 što se tiče sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda u kojem se trenutno pregovara o razmjeni osobnih podataka između Europske unije i nadležnih tijela na Novom Zelandu. Zastupnice Tardino, izvolite. Prije svega zahvaljujem svim kolegama izvjestiteljima u Sijeni na uloženom trudu. Prava svrha dosija je da se da preporuka eh, Europske unije da se sastavi eh, prijedlog o stupanju na snagu sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda, odnosno Europola i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv ozbiljnog kriminaliteta i terorizma. Nažalost, svima je jasno da je terorizam i dalje velika prijetnja danas, a borba protiv ovakvih kriminalnih dijela je prioritet za Europsku uniju ali isto tako i za sve države članice. Prevelike broje žrtava koje smo proteklim godinama morali oplakivati, previše civila koji su obuhvaćeni ovom mržnjom i nasiljem. Zbog toga smo dužni dati sve što možemo od sebe. Sa Zelandom stupamo u stvarnu suradnju koja se temeljuje na strategiju iz Christchurcha i imajući na da Europska unija i Novi Zeland su snažni partneri dijela ista načela i sličan pristup mnogim aspektima koji se tiču globalne zajednice, Europol i novozelandska policija danas su sklopili sporazum za svoj radni program sa strukturiranom suradnjom. Međutim, za to u ovom trenutku ne postoji pravna osnovica, što je ključno kako bi se moglo shvatiti kakve oblike terorizma e, se ovdje podrazumijeva. Cijeli niz aktivnosti se mora provesti tijekom pregovora kako bismo se mogli pobrinuti da koristimo podatke, osobne podatke u odgovarajuće svrhe te da istodobno poštujemo temeljna prava pojedinaca pri prijenosu podataka. Jasno je da je glasanje o ovome nešto što pokušava stvariti dobru ravnotežu između svih zahtjeva. Želimo se boriti protiv terorizma u njegovom e, međunarodnom aspektu, a za to nam je potreban odgovarajući zakonodavni okvir. Nadam se da ćemo ovdje u Europskom parlamentu uspjeti u bliskoj budućnosti upravo to i učiniti. Hvala. Zahvaljujem zastupnice Trdino. Otvaramo glasanje od 18.30 do 19.45 i glasat će se u skladu sa istim postupkom kao i uobičajeno glasanje, treće glasanje sada proglašavam otvorenim. Imate do 19.45 da glasate, a rezultati trećeg glasanja bit će objavljeni sutra u 9 ujutro. U 19.45 zatvorit ćemo zasjedanje i u 9 ujutro ćemo sutra ponovno nastaviti nakon što se objave rezultati glasanja. Dakle, dnevna sjednica se nastavlja sutra. Hvala vam za danas.